stanju vanjskih aspekata europskog migracijskog programa prema novom paktu o migracijama. Naravno započinjemo sa izjavom komisije. Dakle, gospodine Timmermans, izvolite imate riječ. Najljepša hvala predsjednice. Federica Mogherini i ja osobno jako smo zadovoljni što možemo nazočiti ovom sastanku. Kao što znate, zadnjih nekoliko mjeseci blisko smo surađivali s Europskim parlamentom na temu borbe protiv krijumčara ljudima koji rade na prostoru između Turske i Grčke. Strahoviti su gubici života zabilježeni na Egeskom moru i zbog našeg rada njihov poslovni model je obustavljen. Ljudi više ne gube živote na Egeskom moru i brojke koje dobijamo iz Turske jako su niske u tom pogledu. No, pogledajmo stanje na Južnom Mediteranu, ljudi umiru, tope se na moru. Novi poslovni model su našli krimčari ljudima, tako da je naš posao daleko od obavljenog. Moramo dakle učiniti isto što smo napravili na Egejskom moru, to moramo napraviti i na Južnom sredozemlju i naći održivo rješenje za taj problem. To se više ne može tolerirati, gubitak ljudskih života u tom obimu i moramo učiniti sve što je naše moći da to zaustavimo, što znači da se moramo uhvati u koštac e, konkretnije i surađivati sa zemljama podrijetila i tranzitnim zemljama da riješimo ove probleme dugoročno. No isto sada trebamo kratkoročno, dakle iminentno odmah djelovati, a kada kažem mi, tu mislim i na Europsku uniju i države članice. Prošle godine smo na izvukli najveće pouke, među kojima je ona iz sastanka na vrhu na Valeti, a danas radimo na suradnji, e, prekograničnoj suradnji i rješavanju migracijskih pitanja sa trećim zemljama i tražimo od Europskog parlamenta komisije država članica Europske investicijske banke da riješimo ove probleme. Ovaj okvir osmišlja ponovno sve naše uloge i država članica i europskih institucija i trećih zemalja da se vrati, da se uvede red u migratske tokove i da se na valjan način upravlja migracijskim tokovima. Ovdje imamo pristup koji želi mobilizirati sve instrumente koji su na raspolaganju europskim institucijama i Europskoj uniji. Predlažemo da se koristi mješavina pozitivnih i negativnih poticaja kako bismo hrabrili i nagradili zemlje koje žele i koje su voljne surađivati učinkovito s nama i da se postaramo da postoje konsekvence za one koji ne žele surađivati. Dakle, tu ćemo koristiti i naše politike za razvoj i trgovinske politike kako bismo mogli jače utjecati. Države članice koje žele sudjelovati u ovome, to trebaju napraviti koristeći svoje resurse i uspostavit ćemo koordinacijski mehanizam kako bismo mogli u potpunosti koristiti utjecajne poluge Europske unije. Zajedno možemo ostvariti puno više. Operativno gledano, naši kratkoročni ciljevi jesu spasiti živote u Sredozemnom moru, povećati broj povrataka onih koji nemaju pravo na ostanak u Europskoj uniji, te omogućiti migrantima i izbjeglicama da ostanu bliže svojim domovima, umjesto da se upuštaju na opasna putovanja. Kao što to E, moramo otvoriti legalne putove e, ka Europi za one koji su u potrebi i da ima više preseljenja za izbjeglice. Mi ćemo izraditi programe za svaku zemlju, bilo da se radi o zemlji podrijetla, o zemlji tranzita. ćemo programe za svaku od tih zemalja i to će imati konkretne rezultate i za izbjeglice i za treće zemlje, a i očigledno i za Europsku uniju i naše sugrađane. Predlažemo prvi program sa ograničenim brojem prioriteta Jordan, Libanon, Niger, Senegal, Mali i Etiopija. To su zemlje koje će biti uključene u taj program. Također ćemo povećati suradnju sa e, Libijom i Tunisom. Najprije ćemo poboljšati upravljanje granicama za to će trebati odgovarajuća sredstva. Afrički trust fund treba u njega treba ubrizgati dodatnih 500 milijuna eura iz e, Europske rezerve za razvoj. Pozivamo države članice da naprave isto kako bismo prikupili milijardu. To se može napraviti odmah, a ne čekati neke ljepše dane. Tu se ne radi samo o dodatnim financijskim sredstvima, tu se radi isto tako i o boljem korištenju fondova koje mi i europske države članice imamo na raspolaganju i treba udružiti naše snage i tako bismo mogli imati na raspolaganju 8 milijardi dolara kako bismo, e, eura kako bismo u narednih pet godina radili na ovim pitanjima. Također možemo surađivati sa zemljama podrijetla i transitnim zemljama kako ljudi ne bi morali napuštati svoje zemlje i moramo razmisliti o dodatnim mjerama iz e, politike za suradnju i razvoj Imamo uska grla koja su različita ovisno o regiji, ali mislim da možemo izvan Europe replicirati uspješnicu koju predstavlja Europski fond za strateška ulaganja. Dakle, mi ćemo položi, predložiti novi fond za strateška ulaganja koji ima za cilj suradnju sa zemljama u razvoju, a prve će biti afričke države i e, europsko susjedstvo. Za to u te svrhe ćemo uložiti 3,1 milijardu eura koje će polučiti e, učinkom poluge 31 milijardu, a ako i drugi, ako i države članice budu e, dale svoj e, doprinos, možemo doći do 62 milijarde učinkom poluge. I tako ćemo moći sa našim partnerima ostvariti jako dobre rezultate i tu nam trebaju i europske institucije i europske države članice i naši partneri. Najljepša hvala predsjednice. Najviše hvala, potpredsjedniče. Sada viska predsjednica Mogherini, izvalite imati riječ. Hvala lijepo. Dozvolite mi da se priključam osjećaju gubitka zbog smrti Đaluka Bonana. Đaluka i ja smo imali suprotna stajališta. To ste vidjeli ovdje u vječnici i kada smo zajedno radili u talijanskom parlamentu i danas bismo imali oprečna stajališta, ali prije svega smo ljudska bića i pred ovom golemom tugom želim izraziti e, i osjećaje sučuti njegovoj obitelji, njegovom političkom klubu ovdje u parlamentu. Da nastavim na engleskom. Zajedno sa Fransom i ostatkom naših kolega u komisiji poslali smo snažne političke poruke, istaknuli važne konkretne činjenice, preuzete obaveze. Dakle, nadamo se da ćemo zato dobiti potporu parlamenta, vijeća i ostalih institucija. Prva poruka je vezana uz metodu. Ovdje smo zajedno, tako je bilo i prošlog mjeseca kada smo govorili o održivim razvojnim ciljevima. To je način na koji je komisija odlučila raditi. Dakle, odlučili smo povezati različite instrumente, politike, dakle vanjsku i unutarnju dimenziju. Odlučili smo podijeliti, odnosno dati stratešku viziju našem djelovanju. I željela bih zahvaliti ne samo Francu, već i našim službama na izvrsnom timskom radu koji smo razvili tijekom godina. Još jedna snažna poruka jest promjena paradigme dakle, od diskursa koji smo do sad imali, dakle da je izbjeglička kriza europska kriza, do spoznaje da ovo nije samo pitanje važno za Europu. Većina kretanja ovih ljudi događa se unutar Azije i Afrike i ne kreću se svi prema Europi i zato je ovo globalni fenomen i mi ga moramo gledati u tom kontekstu. Dakle, susrećemo se sa glavnim tajnikom UN-a, radimo sa tim institucijama, pripremamo summit o migracijama koji će UN održati na marginama e, glasjednice glavne skupštine. To je nešto što valja ohrabriti. To je globalna odgovornost. Svaki partner, svaka zemlja regija, regionalna organizacija, nacionalne institucije trebaju odraditi svoj dio posla. Europa pokušava odraditi svoj dio posla spašavajući živote na moru. U operaciji Sofija spasili smo već desetke tisuća života, a i ostali trebaju učiniti isto to. Ne umiru ljudi samo na moru. Znači ovdje govorimo i o tisućama ljudi koji umiru u pustinji prije nego što dođu do obala sredozemnog mora. I to je promjena u stajalištu, u pristupu i to nas dovodi do gradnje partnerstva na globalnoj razini. To je ono što je potrebno kako bismo se nosili sa ovakvom vrstom globalnog fenomena. Ti još jedna snažna poruka, treća po redu, je da se u našem partnerskom odnosu trebamo fokusirati na zemlje u susjedstvu, dakle na Mediteranu, Dakle, suradnja sa Jordanom i Libanonom je nešto čemu se odlučilo već u veljači. A unutar ovog paketa se nalazi e, jaka formulacija potrebe za provedbom ovom suradnjom, ali tu je i suradnja sa Afrikom. Radi demografskih, gospodarskih razloga, dakle zbog razloga povezanih u zboru protiv klimatskih promjena, Afrika će ostati glavni kontinent kada je riječ o kretanju masa ljudi. Taj problem neće uskoro iščeznuti. Moramo zauzeti strateški pristup, dugoročni pristup, dakle, kojim ćemo se nositi sa nejednakostima i sa pitanjima vezanima uz politike. To je u centru, u korijenu razloga zbog kojih ljudi napuštaju svoje domove. I zato su naši odnosi sa Afrikom od strateške važnosti. Kada je riječ o činjenicama, preuzetim obavezama. Frans je već spomenuo brojke. Dakle, imamo povećanje sredstava, dakle 500 milijuna eura koji, ulaze u zakladu za Afriku, da će iznos, ukupni iznos je 23 milijardi eura, dakle i ovdje bih željela poslati apel zemljama članicama da ispune preuzete obaveze zato što moramo biti dosljedni. Nadalje, konkretno preuzimanje obaveza, dakle obnavljanje partnerstva unutar paketa o migracijama, dakle Jordan i Libanon, već sam rekla, već su e, razvili ovo, ovaj tip sporazuma tijekom londonske konferencije i sada je vrijeme da se ispune preuzete obaveze. Dakle, Niger, Nigerija, Senegal, Mali i Etiopija se nalaze, su naše zemlje koje se nalaze u prioritetu. I u zadnjih nekoliko mjeseci ja sam pokrenula razgovore s njima, dakle sa vladama, sa predsjednicima, ali i sa predstavnicima civilnog društva o tome što je potrebno tim zemljama, dakle nekad u specifičnim područjima, nekad u specifičnim regijama ili selima, dakle odakle dolaze ovi tokovi ljudi, to uzroci su često gospodarski, kad kada socijalni, nekada vezano uz pitanje poštivanja ljudskih prava ili klimatskih promjena. Dakle imamo ciljane akcije tamo gdje je to potrebno i to je situacija u kojoj svi pobjeđuju. Dakle, od isporuke pomoći krećemo ka investicijama u Africi, dakle počevši od ovih zemalja koje sam navela. Ovaj pristup, dakle win-win je nešto nam je potrebno kada govorimo o svjetskom fenomenu. To je nešto čemu moramo zajedno upravljati. To znači da su ujedno ove zemlje, e, zemlje odredišta, zemlje tranzita i zato one trebaju e, pronaći snagu da se bolje nose sa ovim unutarnjim promjenama. To znači da treba podržati lokalne vlasti, infra, strukturu, dakle mogućnosti da se podrže ovi njihovi napori. Treće, dugoročni pristup Franc je to spomenuo. Mi smo pokrenuli uh, vanjski plan za ulaganje. Po je to je revolucija u našem pristupu pomoći za razvoj. Razgovarali smo o tome uh, sa ministrima za razvoj i za vanjske poslove na sastancima vijeća, dakle investiranje u Afriku na pametan način treba ujediniti evropske e, javne fondove, privatne investicije, ne bi nas trebalo biti strah da u to uključimo privatni sektor i međunarodne financijske institucije počevši od Europske investicijske banke koja bi služila kao jamac. Tu možemo slijediti dobar primjer Europskog fonda za strateška ulaganja i izvući pouke dakle iz tog slučaja i e, razviti dugoročni financijski plan za rad s našim partnerima kojima je potrebna infrastruktura, poboljšanje socijalne situacije, stvaranje radnih mjesta te stvaranje rasta. Ovo je konačno pristup u kojem ujedno odmah djelujemo, a ujedno i strateške prirode. I zato mislim da ovo može biti komplementarno i to na vrlo dosljedan način prijedlozima koje smo usvojili tijekom prošle godine s agendom za migracije. Ako dakle, tu imamo jednu vanjsku dimenziju mjera i ovo se nadovezuje upravo na taj dio, na izvrsna postignuća koje smo postigli na sastanku u Lavaleti, dakle razvoj strateških partnerstva s afričkim partnerima, te nastavljamo sa dosljednim radom, započetim prošle godine, dakle produbljivanje e, kratkoročnih i dugoročnih mjera. Hvala lijepa. Thank you hvala, gospođo, sada u ime političkih klubova zastupnika. Prvi, govor, prvi nam se vraća gospodin Weber. Najprej hvala, uvaženi kolege, gospodine potpredsjedniče, gospođo viska predstavnice. Migracije su glavni naslovi našeg evo, vremena i o tome valja raspravljati u ime svih klubova zastupnika. Dakle, ovaj orden ima svoje lice i i možemo stati na kraj ovome što se dešava. Moramo pomoći, ali isto tako spriječiti nove navale izbjeglica. Dakle, imamo to lice i naličje ove medalje i to su dva velika izazova. Najprije treba objasniti našim sugrađanima da smo jaki jer imamo dobre predloge komisije. To je prva poruka. Balkanska ruta zatvorena je, uveli smo red na prostoru Egejskog mora, eliminirali smo krijumčare ljudima na tom području i stali smo u kraj brojnim gubicima života. Dakle, kada radimo zajedno, možemo doista biti uspješni. Stotine milijuna eura su uloženi u Turskoj, dakle, funkcionira i financijska pomoć, dakle, sve to ide svojim putem. Mi svi znamo da je ovo početak jednog dugoročnog postupka koji ima za cilj da se promijeni situacija. I ja u ime kluba zastupnika Pučana želim izraziti svoje zadovoljstvo da smo uspjeli e, svi surađivati i dogovoriti se o e, obalnoj straži i na onome što se radi u Libiji. Dakle, uspjevamo surađivati, premosti granice stranaka, no ono što je šteta i žalosno jeste da države članice ne uplaćuju svoj dio u ovaj afrički fond. Dakle, vidimo da su države e, da su europske institucije dale svoj dio, ali države članice su dale samo 80 milijuna eura. Dakle, to je prva etapa. Drugo, kako ćemo postupati sa našim susjedima, dakle, sa afričkim zemljama? Moramo shvatiti da sudbina našeg kontinenta, sudbina Europe je neupitno povezan s razvojem afričkog kontinenta. I zato me vesele ove, ovi prijedlozi komisije koje danas predstavljaju gospodin Mogherini i gospodin Timmermans, no ne želim zaboraviti gospodina Hanea i brojne druge koji su uložili veliki trud na razvoj ovih prijedloga. To je dobar e, temelj ne smijemo zanemariti činjenicu da će do 2050. broj stanovništva u Africi se udvostručiti to će biti vjerojatno jedna od velikih tema, jedna od velikih izazova koje ćemo morati rješavati. Moramo imenovati stvari i uhvati se doista u koštac sa problemima. Ne smijemo, odnosno ne treba ovdje samo govoriti o financijskim sredstvima, ali moramo imati na umu i interes same Afrike. Da, morat ćemo ulagati, da, morat ćemo stvoriti prosperitet, morat ćemo bolje koristiti kredite koji postoje, ali isto tako moramo uzeti u razmatranje i nove stvari. Dakle, stvarati fond za strateška ulaganja za Afriku sa učinkom poluge e, koji treba pomoć povećanju sredstava je dobra stvar, to treba podržati i trgovinska politika je važan instrument e, Europske unije. To nam omogućuje stvaranje i otvaranje partnerstava i nove perspektive. No treba stvari jasno reći, ako imamo partnere u Africi koji ne žele surađivati, evo na primjer za povratak ilegalnih migranata ili protjeranih ljudi ili ljudi kojima su odbačeni zahtjev za azil, i koji ih ne prime nazad, onda to mora imati posljedice. Ne možemo e, ići ustaljen, ne možemo raditi kao i obično. Dakle, moraju posjetajati određene posljedice. Uvaženi kolege, evo samo još jedna rečenica. Bilo je riječi o plavoj karti i legalnim migracijskim putevima. Mi smo spremni razgovarati o tom pitanju. Smatramo da ta plava karta treba biti, treba se raditi na tome, ali treba i razmišljati dodatno o tome. Imamo milijune ljudi koji rade koji nemaju posla u Europi, milijuni na jugu Europe koji su nezaposleni. Ja želim biti jasan, ta plava karta ne znači da ćemo mi otvoriti dodatna nova vrata za migrante i radnu snagu e, koja će dolaziti u Europu. Treba i našim ljudima dati nove mogućnosti, a onda razmatrati kako pomoći e, afričkim zemljama. Dakle, u svakom slučaju hvala komisiji i možemo zajedno ostvariti puno toga. Najviše hvala. Sada sljedeći govornik. Dakle, nema sada plavih kartona. To ćemo u drugom e, redu govornika. Sada gospodin Pitela ima riječ. Ehm, Hvala gospodine povjereniče kolege. Budimo iskreni, a bili smo slijepi tijekom prošlih eh, godina. Nismo vidjeli pred sobom jedan mm, mladi kontinent eh, sa mnogo problema i mnogo potencijala. Prije svega nismo shvatili da smo s tim kontinentom mogli podijeliti te izazove. Ako malo bolje razmislite. Svi veliki izazovi koji nas se tiču, tiču se i Afrike. Borba protiv terorizma. Borimo li se protiv toga bez Afrike? Upravljanje migratornim tokovima bez Afrike. Međuvjerski dijalog, razvoj, gospodarski, kulturalni, građanski. Pa Afrika je za nas partner. Sada konačno dolazi do promjena tendencije. To zahvaljujući talijanskoj vladi i Europskoj komisiji. I želim vam reći hvala oboma Federiki Mogherini, Fansu Timmermansu i cijeloj Europskoj komisiji na ovim prijedlozima. Evo odmah ću preći na konkretno, imam ovdje dva čvora. Prvi, financijski resursi. Vi ste dali sve što ste mogli, dakle 500 milijuna je ono što ste mogli realno učiniti. I sada zemlje članice moraju odraditi svoj dio posla. Ne možemo sada pričati, onda ne staviti na raspolaganje financijska sredstva. Potom je tu mehanizam multiplikatora, dakle financijska poluga Dakle, Europska investicijska banka treba biti dijelom upravljanja, ali treba izmijeniti svoj mandat. Ne može financirati samo projekte koji imaju oznaku trostruko A, zato što onda u Africi neće ništa financirati, to će biti lakrdija. To si ne možemo dozvoliti. Projekti u Africi su e, riskantni, i nemaju oznaku trostrukoga Drugo pitanje, političko pitanje, kulturalno pitanje, ovaj kompakt, dakle ovaj pakt o migracijama, on se ne bavi samo sigurnošću, dakle njima se upravlja migratornim tokovima i pripazite se retorike po kojoj mladi Afrikanci otimaju radna mjesta mladim Evropljanima, nema nikakvih dokaza zato imamo ljude koji se bave analizom takvih e, slučajeva. Ima i probakti, Oni služe da bi se riješila sigurnosna pitanja, ali da, to služi da bi se stvorilo političko, gospodarsko, građansko, kulturalno partnerstvo s Afrikom. Je li to samo alat da se zaustave migratorni tokovi, onda to neće biti djelotvorno. Ali ja sam uvjeren da će to biti instrument da se konačno stvori veliko savezništvo s Afrikom, onda je to velika stvar i onda to treba nazvati jednom uh, točkom preokreta. Thank you. Next speaker is Madam Stevens. Hvala, sada gospođa Stevens. Dankjewel, u wel, voorzitter, collega's. De Hvala, vi ste danas e, došli govoriti o novom master planu. Želite financijski pomoći e, zemlje koje su tranzitne zemlje u Africi. Želite također pomoći migrantima koji se nalaze u rukama krijumčara, a također moramo se baviti i nezakonitim migrantima koji e, se vraćaju u zemlju podrijetla. E, potpisujemo sporazume kako bismo pomogli e, ljudima da se ne utapaju u sredozemnom moru, a imamo i sada predlog da se migranti šalju ka Tunisu, Maliju i tako dalje, ali isto tako tražimo i da se ulažu dodatni napori kako bi se premjestile stvarne izbjeglice. Kao i uvijek, kada govorimo o premještanju, moramo govoriti i o vraćanju tih izbjeglica. E, mi ćemo uspjeti u tome ako budemo imali dobru obalnu stražu, ali isto vremeno moramo vidjeti i koji je, koja je gornja granica slanja migranata. Gospodin Verhoštat, hvala drage kolege. Želim samo reći na samom početku da mi se dopada ovaj globalni pristup kojeg ste finalizirali jutros. Imamo dakle obalnu stražu, novi sustav azila. Nadajemo se da ćemo postići dobre rezultate do kraja godine i sada imate i novi predlog za ekonomske migracije. Ja vam moram reći da je e, moj treći vječ, vijeće kojem sam prisustvovao bilo 99. godine kada se govorilo o novoj politici migracija i azila u Europskoj uniji. Dakle, 99. godine se već odlučilo o tom načelu. 17 godina kasnije e, tek sad mogu reći da smo skoro pa postigli to što smo htjeli. Dakle, mislim da je pozitivan ovaj jedan globalni sveobuhvatan pristup, no ne znam koliko je dobro spajati ovaj paket migracija sa paketom e, mjera prema trećim zemljama. Ako želimo jednostavno udvostručiti, odnosno duplicirati onaj sporazum koji imamo s Turskom, onda će nam to predstavljati problem iz više razloga, jer evo ja ovdje imam izvješće Amnesty Internationala od prije jednog tjedna o sporazumu sa Turskom. Da, a za Europu je to možda bio napredak, jer imamo manje ljudi koji dolaze u Europu, barem u tom dijelu e, sredozemlja, jer e, istovremeno s druge strane imamo viši priljev ljudi na drugim dijelovima e, Europe. Bez obzira na ovo što je rečeno u izvješću, sigurno to što vi predlažete nije rješenje za izbjeglice. Govorimo više od stotinu tisuća migranata koji su e, se našli između e, zida kojeg e, gradi Turska i službe za vanjsko djelovanje Europske unije i ISIS-a. E, jer Turska, ne zaboravite, nije ratificirala sve protokole Ženevske konvencije, te stoga Zaključak je sljedeći. Za izbjeglice je ovaj sporazum e, strašan, e, dramatičan. To nije rješenje. Vi kažete da imate rješenje, ali zapravo to je samo kopiranje onog sporazuma sa Turskom. E, želite to primijeniti na sve druge zemlje. Ja zaista mislim da to nije ispravan put za budućnost. E, vi time kažete mi ćemo vam dati novac, a vi zadržite izbjeglice. Pa ne, to ne može biti tako i to ne može biti paket kojeg vi predlažete. Mi moramo imati stvarno partnerstvo s ovim zemljama, a to stvarno partnerstvo zahtjeva tri ključna elementa. Moramo zajedno, svi zajedno e, raditi, a ne da e, europljani otvaraju samo prihvatne centre u tim zemljama, u Libiji, i Egiptu, Tunisu, Libanonu, Jordanu, zemljama Sjeverne Afrike. Moramo zajedno upravljati ovim problemom moramo vidjeti je li se radi o stvarnim izbjeglicama koje se mogu preseliti onda u Europsku uniju, to je jedna mogućnost, ili se radi o migrantima za koje moramo E, imati spremne projekte u tranzitnim zemljama ili zemljama podrijetla kako bi oni imali e, neku nadu za bolju budućnost u tim zemljama. Ne zaboravimo da Afrika E, ima gospodarski rast između 4 i 5%. To je temelj za bilo kakav dobar projekt u ovim transitnim zemljama i zemljama podretla. Meni se čini da je to najbolji put e, za napredak, a ne da im kažemo mi ćemo vam dati novac kojeg smo vam obećali prije 20 godina i nikad vam nismo dali. Evo sada ćemo vam to dati, ali vi zadržite izbjeglice. Za mene to nije dobar plan. Ako je to plan koji vi predlažete, ja sam protiv njega. Ja se nadam da ćemo moći uspostaviti stvarna partnerstva kako bismo zajedno upravljali granicama, kako bismo imali projekte u tranzitnim zemljama. Jedino na taj način ćemo moći e, napredovati, znači moramo prilagoditi ovaj vaš prijedlog u tom smislu. I što se tiče e, plave kartice, postoji na deset tisuća plavih kartica za sad. To je dobar pokušaj, ali nisam siguran da je to najbolji način. Mislim da bi trebala biti samo jedna plava kartica, kao što je jedna zelena kartica u e, Sjedinim američkim državama. Trebamo imati jednu plavu karticu koja će dovesti do 28 plavih kartica u Europskoj uniji. A ja mislim da mi u Europskom parlamentu imamo taj zadatak da tražimo od vas i od vijeća da imamo jedan sustav umjesto 28 različitih sustava koji će biti ishod ove direktive. Thank you. Hvala. Gospođa Spinelli. Hvala. U paktu migracijama spominjete prava šest puta, ali tu je puno proturječnosti. Spominje se i izbacivanje tih ljudi, deportacija, ko čak nije ni dobro sakriveno. kaže da je sporazum sa Turskom spasio živote, ali mrtvi se samo miču. Tisuće su stradale tijekom svibnja u sredozemlju. Kažete da treba pomoć izbjeglicama u njihovim zemljama, govorite o pomoći za 16 afričkih zemalja, ali uvjetujete svaku gospodarsku suradnju sa kontrolom granica i sa povratom ovih ljudi. Obećana pomoć je jedna vrsta naredbe. Dakle, ili ćete ih zadržati u svojim eh, zatvorima, logorima ili nema pomoći. Tko trpi rat, neka ne napušta Afganistan, Libiju ili Jemen, neka ne bježi od diktatura u Sudanu, Eritreji. Zema, to su zemlje s kojima se predviđaju sporazumi slični onom s Turskom. Vi kažete, izbjeglice trebaju postati izdržljiviji, moraju ostati u zemljama podrijetla ili tranzita. Ja se pitam jeste li vi uopće svjesni o tome o čemu govorite kada govorite o tim stvarima. Onaj tko je izmislio sve ovo i napada talijansku vladu, misli da ima čiste ruke, čisto srce poput Lady Macbeth prije nego što je shvatila što je učinila. Imamo sistematsko kršenje međunarodnog prava i ovaj sramotni sporazum s Turskom. Vi sada, gospodo Timmermans i Mogherini, provodite politike koju u Europi traži ekstremna desnica. Hvala. Thank you. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Pakšaš. Ne, ispričavam se, gospođa Sargentini. Hvala, gospodine predsjedavajući Gospođo magerini i gospodine Timmermans, mi smo potpisali sporazum sa Turskom i sada imamo jedan e, novi e, dogovor sa Afrikom e, putem kojeg želite na neki način upravljati migracijama i izbjeći umiranje ljudi na sredozemlju. Dakle, mi ćemo napraviti iste one greške koje smo napravili sa Turskom. Mi ne kažemo Europi, e, odnosno Africi, da razumemo njihove probleme i da im želimo pomoći. Mi zapravo želimo samo spriječiti ljude da dolaze u Europsku uniju. Dakle, tu se ne radi o pomoći, već o preventivnim mjerama. Što se tiče brojki o kojima ste vi govorili, ne znam da li ćemo postići te vaše ciljeve. Do sada je bilo više ljudi koji su e, poginuli u pokušajima dolaska u Europu nego prošle godine te se zapravo pitam na koji način zaštititi ove migrante kojima je potrebna zaštita, a isto tako kako pružiti e, zaštitu e, ljudima koji e, još nisu krenuli na taj put. Mislim da trebamo govoriti o zakonitim migracijama. Mi moramo raditi na tome slažem se s onim što ste vi o tome rekli, ali E, istovremeno mi smo prijetili da ćemo ukinuti razvojnu pomoć. U Lisabonskom ugovoru piše da ta razvojna pomoć treba služiti za pomoć ljudima, a vi govorite da ćete tu pomoć iskoristiti kako biste zadržali ljude van europskih granica. Gospodine Timmermans, ako ste vi socijaldemokrata, onda vrlo dobro znate da ljudi, da mi ne možemo tek tako zatvoriti granice. Što gospodin Mimica misli o tome ili ministri zaduženi za e, suradnju i razvoj u Europi? Što misli o tome odbor OECD-a? Jer ako vi uzimate novac od najsiromašnijih, E, i pokušavate spriječiti ljude da dođu u Europu govoreći da oni predstavljaju e, prijetnju za sve nas, onda to nije ispravan put. Pred nama e, postoji jedan izazov kojeg moramo riješiti svi zajedno. Mislim da ste se na to htjeli osvrnuti kada ste govorili u vašem izlaganju o E, milenijskim ciljevima. Mi ne znam kako ćemo ostvariti onih 0,7 BDP-a za razvojnu pomoć. Gospodine Timmermans, mislim da ste zaboravili ono što ste nam rekli prije kada ste bili ovdje i mislim da trebamo ipak se boriti protiv siromaštva e, na svijetu i da ćemo na taj način se boriti i protiv migracija. Hvala. E, izgleda da smo imali problema s prevodom na njemački, samo na njemački, pa ćemo evo sada to pokušati e, riješiti. Imali smo tehnički problem. Next speaker is Mr. E, sljedeći govornik, gospodin Pakšaš. Hvala. Drage kolege, kao što znamo, iako uspijemo na neki način kupiti nekoga ili nešto, to možemo učiniti samo kratkoročno. A komisija nam sada predlaže da Afriku potplati kako bi zaustavili priljev migranata. Šest milijardi koje su iskorištene ranije su bile uložene za e, potplaćivanje Turske. Mislim da e, je ovo vrlo naivan pristup. Novac će se potrošiti, ali problem će i dalje biti isti. Možda bismo trebali e, potplaćivati i teroriste sada kako ne bi bilo više terorističkih napada u Parizu, Londonu, Briselu i drugim glavnim gradovima Europe. Mi već e, pola godine raspravljamo o ovom predlogu i ja ću ponoviti ono što sam i rekao na samom početku migrantske krize. Glavni e, preduvjeti sporazuma sa afričkim zemljama moraju biti sigurne granice u regiji. Svi projekti za pomoć e, ovim zemljama se trebaju temeljiti na uvjetu mira i sigurnosti u tim zemljama. Još jedan od uvjeta koji je jako bitan je stroga i profesionalna kontrola granica e, Južne Europe i mi moramo taj problem riješiti kako ne bi prizivali izbjeglice ovdje ne smije postojati mišljenje da će izbjeglice biti zbrinute ovdje u Europi. Mi moramo sada izgraditi određene e, zidove kako ljudi ne bi više dolazili u takvom broju u Europu. Hvala. Gospodin Vilimski. Hvala najljepša. Dame i gospodo. Kao što je rekao povjerenik i predstavnici velikih klubova zastupnika, imamo dojam da su ove migracije fenomen koji kojim, na temelju kojeg želimo zaboraviti sve ono što se dešava u Africi, u e, Libiji, Tunisu i tako dalje. Pokušali smo se također boriti protiv e, Asada u Siriji, ali smo pljeskali kada je došlo do arapskog proljeća. Ono što čemu se tu radilo nije bilo arapsko proljeće, već se radilo o ogromnim problemima koji su prouzrokovali ovoliko veliki broj izbjeglica da dođu u Europu. A svi ste preskali kada smo govorili o tome, e, čak i e, velik i najbitnije osobe automobilske industrije iz Njemačke E, jer su znali da će im ti migranti koristiti kao radna snaga i da će na taj način ostvariti veću dobit. E, ne znam imate li savjest i možete li e, zaista stati iza onoga što radite. Mi moramo biti otvoreni, naravno što se tiče ljudi kojima je potrebna pomoć, kao što je to bio slučaj sa Mađarima, Česima i 90. godina ljudima koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine, ali sada dolaze ljudi sa drugih kontinenata u Austriju, na primjer, koji su prešli preko tri ili četiri sigurne zemlje, no međutim nisu htjeli ostati u tim zemljama. Zato trebamo ipak sada ovo sve zaustaviti, reći da je sada dosta. Mm, mi smo osnovali e, prihvatne centre, ali isto tako moramo stvoriti i sigurne zone, e, ali ne smijemo smišljati nove strategije za prihvat e, još većeg broja ljudi u Europu jer inače ćemo mi u Europi biti preplavljeni izbjeglicama. Hvala. Sljedeći govornik, e, gospodin Zarijano Lopulus. Όποιος δεν επισκέφθηκε ke hot spot, κέντρα κράτησης προσφύγων στα ελληνικά Tko nije posjetio hot spot na grčkim otocima ili neke druge izbjegličke logore. Mogao bi mm, vjerovati da tamo vladaju neki idealni uvjeti. Moramo si postaviti pitanje kako se osjećaju ljudi koji su napustili svoju zemlju zbog rata, a sada se nalaze u nekim šatorima kad mm, je na hladnoći, hrana se baca tu hranu ne bismo poslužili niti životinjama, iako postoje organizacije koje Europa financira milijunima eura, ali ništa se ne događa. Ti ljudi kažu, mi ovdje preživljavamo, ali bez ikakve budućnosti. Europska unija, zahvaljujući sporazumu, zatvorila jednu migrantsku rutu, ali je ponovno otvorila onu prema Italiji. Vidimo da od stotine ljudi ginu. Zajedno sa drugim e, vladama ostavili ste ulogu tu ulozi, ostavili ste Tursku ulozi Vuka. Tražimo dostojanstvene uvjete života za ove ljude tijekom njihovog boravka u Grčkoj imaju pravo na odgovarajuće usluge. Hvala lijepo, zastupnica Mecola. Hvala gospođo predsjedavajuća. Drago mi je što imamo u raspravu. Mi se moramo eh, ne baviti samo sa borbom jednih protiv drugih, već se moramo baviti i migracijama dok ne bude prekasno za to. Mi moramo spriječiti ovakve situacije da se u budućnosti dešavaju. Mislim da su migracije jedan globalni fenomen, ali mi moramo eh, znati na koji način se boriti sa ovim problemom problemom e, Europa e, se e, to duguje budućim generacijama da komisija i države članice moraju uložiti novac kako bi se izgradili kapaciteti u trećim zemljama. Mi moramo e, uložiti, e, uložiti novce u zemlje u razvoju kako bi ljudi tamo imali nadu u budućnosti kako se ne bi plašili. Također moramo imati i instrumente i za ponovni prihvat. Sigurne zemlje moraju učiniti mnogo više kako bi prihvatili ponovno svoje državljane. To mora biti i dio naših pregovora, a zatim možemo raditi i na izgradnji kapaciteta, vladavine prava i pravosuđa kao i samog ključnog sustava za azil kako bi mogli pružiti pomoć onim ljudima kojima je taj pomoć e, potrebna i koju traže u sigurno Europskoj uniji. Hvala. Hvala gospodin Van Orden. Fleckenstein. Da, naravno da nam e, da se radujemo ovoj inicijativi. Jutros e, je tisak u Njemačkoj rekao da ovim želimo vršiti pritisak na afričke zemlje. Mislim da to nije cilj koji želimo postići ovim paketom. Mi želimo stvoriti partnerstva, želimo se boriti sa pravim razlozima e, migracija, ulagati u izgradnju demokracije, otvaranje novih radnih mjesta kako ljudi ne bi morali napuštati svoje zemlje. Također trebamo se boriti protiv krijumčara migranata, moramo e, osigurati naše e, obale i zajamčiti put zakonitim migracijama. Mi moramo zajedno raditi sa svim ovim zemljama s kojima smo e, ostvarili partnerstva kako bi oni mogli e, ponovno prihvatiti svoje građane koje mi vraćamo. No međutim ovaj paket govori i o drugim stvarima koji se ne tiču samo sadašnje krize, već govori i o mjerama za suradnju kojima ćemo nadoknatiti sve ono što nismo radili nekoliko proteklih desetljeća. U ovom raspravi je bitan aspekt financiranja. Gospodin Weber je o tome već ranije nešto govorio. Mi plaćamo 81 milion e, za ovo i ne znam da li su države članice spremne učiniti više. Ja nisam toliki optimista kao vi. Stoga smatram da je jedino rješenje to da države članice brzo reagiraju i sudjeluju u e, ovom fondu jer inače taj fond neće služiti ničemu. I zapravo se trebamo zapitati s kim želimo surađivati u različitim državama, na koji način možemo ulagati u stvaranje mira, demokracije, zato nam je potreban pragmatičan pristup i također moramo biti realni. Dakle, ne možemo se osloniti na čelo da možemo primijeniti iste mjere svugdje. Mi moramo imati sporazume koji će biti pojedinačni i prilagođeni potrebama svake zemlje, a koji će se temeljiti na našim europskim vrijednostima. Hvala. Gospodin Etrić želi postaviti jedno pitanje. Hoćete li prihvatiti to pitanje? Gospodin Etrić. Ok. Ne. Žao mi je. E, sada gospodin Van Orden, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Mislim da moramo imati drugačiji pristup i naš prioritet treba biti smanjivanje broja migranata koji ulazi u EU uniju iz drugih zemalja. A sadašnja agenda privlači migrante. Mi imamo politiku otvorenih vrata i vidjeli smo e, na koji način e, nas je to dovelo u ovu tešku situaciju kada se ne možemo osloniti ni na konvencije o ljudskim pravima. Gospodin Verhofstadt, znajte da ono što ste vi predložili također nije odgovarajući odgovor. Mene brinu učinci ove liberalizacije. Postoje indikacije da mnogi ljudi iz treće zemalja dolaze u šengenski prostor nezakonito i ostaju u Europskoj uniji. Te zemlje nitko ne registrira. Te se pitam što komisija želi učiniti po ovom pitanju. istovremeno, gospođo predsjedavajuća, ne bismo trebali imati e, dodatno sudjelovanje iz europskog proračuna niti dodatni doprinos država članica u europski proračun za migracije. Ta sredstva se trebaju pronaći drugdje u proračunu Europske unije. Moramo utvrditi prioritete, možda neke prioritete možemo i otkazati, one koji više nisu aktualni i e, uzeti sredstva iz tih prioriteta za borbu protiv migracija. Hvala. Hvala lijepo. Zastupnica Vikštrom, izvolite. Hvala. Nema sumnje da moramo bolje surađivati sa trećim zemljama u susjedstvu kako bismo se borili protiv e, razloga ovih e, migracija, kako bismo osigurali zakonite e, put ovdje do Europe, kako bismo odbili one koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu. I tu se slažem sa komisijom. Međutim, moramo se sabrati i upravljati migratornim tokovima. Vratiti sve u te takozvane treće zemlje nije cilj. I komisija to mora shvatiti ova dogovor, izjava između Europske unije i Turske nema izlaza. Tu se želi izbjeći demokratski nadzor ove institucije. Moramo se fokusirati na stvaranje dostojanstvenog sustava azila u Europi. Ne smijemo outsourcati našu odgovornost trećim zemljama suprotnosti, ovaj kontinent, ova unija postat na neodređeno vrijeme taocom. Hvala lijepa. Madame Vergia, one minute. Zastupnica Vergia. Madame la Presidente. Najviše hvala predsjedniče. Gospodin Mogherini, vaš govor je bio divan, ali ne odgovara uopće stvarnosti vaših politika. Gospodin Timmermans je donekle bio e, iskreni. Svijet je suočen sa humanitarnom krizom i evo, ovo je prema UNHCR-u istina. E, te krize. 28 milijuna novih razmišljenih 2015. su bježali od kriza i sukoba. Milijun je došao u Europu, e, a Europska unija ima je pružila skoro ništavnu pomoć. Od 150 tisuća obećanih mjesta, samo 1500 su dobili mjesto. Popuštamo ucjenama Turske i hoćemo sada provesti te mjere. Sva sredstva Europske unije trebala biti u upotrebljena kako bismo primo, privolili zemlje koje ne žele surađivati na to, kao da Afrika ne proživljava grozne stvari. 25% izbjeglica je u katastrofalnoj st situaciji i dolazi iz Afrike. Velika većina njih u, e, koji se sele e, ostaju u Africi. Više od 7000 će mrtvih vjerojatno doći do e, kraja godine. E, od 2014. UNHCR je rekao da ima više od 10.000 mrtvih. Dakle, kako se usuđujete reći da e, je istrošen model e, krijumčara ljudi? Oni se prilagođavaju. Ja ne vidim nikakve promjene, vidim cinizam i tu je isto tako uzmanje sredstava koje, se daju zemljama poput Eritreje i Sudana i danas vidimo posljedice koje su od toga svega. Hvala. Zastupnica Keller, dvije minute, izvolite. Hvala. Neki kolege su spomenuli partnerski sporazum, dakle, borbu protiv kršenja ljudskih prava, siromaštva, sve to zvuči lijepo, ali tog nema u dokumentu. Ono što komisija ovdje predlaže da se koriste svi instrumenti, instrumenti vanjske politike koji su na raspolaganju za samo jedan cilj, a to je da se zaustave izbjeglice i migranti na njihovom putu u Europu. Razvojna pomoć, trgovinske politike, ne govori se o sankcijama za kršenje ljudskih prava, sada se želimo koristiti trgovinskim sankcijama kada, kada zemlje ne primaju natrag izbjeglice, dakle ljude koji su izbjegli iz te zemlje. Komisija čak želi dati novac zemljama poput Eritreje, otkud ljudi bježe i to iz dobrog razloga, bježe od mučenja, prisilnog rada, kršenja ljudskih prava. I to ne ide uz uvjet da se zaustavi to kršenje ljudskih prava. Ne uvjete da se zaustave ljudi, dakle da ne bježe. Doista se pitam što je od nakon svega ovoga ostalo od naše vanjske politike koja se temelji na našim europskim vrijednostima. Vi ste spomenuli globalnu odgovornost i doista to je jako važno. Ali gdje je odgovornost same Europske unije, naših zemalja članica. Ne možemo ići okolo i govoriti zemljama u tranziciji da uzmu još više izbjeglica kada mi sami kao jedan od najbogatijih kontinenta na svijetu ne radimo svoj posao. Kako možemo reći Jordanu, Turskoj i drugim zemljama da uzmu još izbjeglica kada mi sami ne možemo primiti ni milijun ovih ljudi. Novac sam po sebi nije dovoljan. I kada se radi o preseljenju. Vi morate zemlje članice da prime o stotine tisuća izbjeglica svake godine, dakle, a ne ovih 20 tisuća koje smo obećali prošle godine, od kojih smo primili samo 4 tisuće. Gdje je ta odgovornost? Problem s kojim se treba pozabaviti jest unutar Europske unije. Nije dovoljno eksternalizirati problem ili tražiti rješenja drugamo. Moramo pronaći rješenja unutar Europske unije. Hvala. Hvala. Zastupnica Ferrara, izvolite. Hvala. Prijedlog komisije je zapravo e, revidiran prijedlog premijera Rencija. Dakle, tu prevladava logika suradnje koja je neodređena, donose vrlo malo novosti, temelji se na razmjeni, a ne na potrebama i pravima onih koji bježe, onih koji ih primaju na modelu sporazuma Europska unija Turska gdje se žrtvovalo dostojanstvo i europske vrijednosti pokušat ćemo dobiti suradnju s ovim zemljama u opravljanju e, migratornim tokovima i to uz e, davanje milijardi milijardi eura. Govornica je prekinuta. Prevoditelji ne mogu držati korak s vama, zastupnice. Govorite nešto sporije, veli predsjedavajuća. Malo se govori o prirodi režima, vlada, dakle diktatorski režim i tako dalje kojima bi išla iš ovaj novac, tu su visoka stopa korupcije. Nestabilne su te vlade poput one u Libiji i teško je tu uzeti u obzir kakvu suradnju. Dakle, općenito podržavamo suradnju usmjerenu razvoju i spašavanju ljudskih života, ali bez licemjerja. Već desetljećima se govori o pomoći kontinentu koji je od velikih sila i europskih sila doživio samo destabilizaciju i iskorištavanje. Hvala lijepo. Hvala. Zastupnik Precel, izvolite. Dame i gospodo, gospođa Mogherini želi riješiti globalni problem. Pa ne budite smiješni, ne možete riješiti probleme ni ovdje u Europi. Evropska unija sada razmišlja o, o sloganima, govori o davanju blagostanja Africi i Aziji, spominje se ovdje pola milijarde eura. Pa da, uspominje se i pomoć e, privatnih ulagača u Aziji, Africi 62 milijarde, pa to su iste brojke, ista igra koja proizlazi iz Junkerovog plana i to vam zasigurno neće poći za rukom zato što su, zato što jednostavno nema uvjeta za ulaganja u Africi dame i gospodo. Iako bi bilo riječ o 62 milijarde koje bi se mogle investirati, on, taj novac neće biti dovoljan zato što Njemačka federalna vlada sama obećava 93 milijarde e, eura pomoći samoj Njemačkoj. Pa ne mislite valjda da će milijuni, milijarde ljudi u Africi i Aziji moći to privući kada evo samo u Njemačku govorimo 93 milijarde. Hvala lijepo. Za vas, gospodine Terić, ima plavi karton. Prihvaćate li pitanje? Evo, konačno prihvaćaju vaše pitanje. Izvolite, imate riječ. Hvala vam što ste imali tu hrabrost da prihvatite moje pitanje. Mislite li da će javnost e, pozdraviti ovu preraspodjelu bogatstva na svjetskoj razini. Kao smo sada čuli ovdje u vječnici, hoće li porezni obveznici Europskoj uniji možda pomisliti da je dobro da zadrže taj novac za sebe, da potroše to svojim zemljama. Mislite li da evo cijene ovu ushićenost koju su kolege pokazali ovdje na ovom mjestu? Gospodine Precel kolega, na svu sreću vi u vašoj zemlji ćete imati priliku e, odlučiti o ostanku u Europskoj uniji, moći ćete reći ne, a mislim da bi se e, Franz Josef Strauss okretao u svom grobu kada bi sada gospodin Weber napravio isto to i mislimo da zaista to nije nešto što bi e, trebale vlasti u Bavarskoj činiti, ali ipak evo želim vam puno sreće 23. lipnja. E, gospodin Vojt, jedna minuta. Da, hvala gospođo predsjedniče, kolegice i kolege. Uvijek kada u Europi ne znamo kako dalje, Očito e, se predstavlja neki novi plan. Od Timmermansa smo e, prošle godine dobili e, taj plan o preseljenju 160 tisuća izbjeglica. A, no, sad ne znamo uopće koliko ih je preseljeno. Gospodin Timmermans je govorio o tome što smo postigli da u Egejskom moru moramo postići i u sredozemlju. A što smo postigli? Koliko od 270 e, tisuća sirijskih izbjeglica je preseljeno? I koliko od 28 država članica sudjeluje, samo pet sudjeluje u preseljenju izbjeglica. Ispreseljeno ih je samo nekoliko stotina kako e, smo do sada uključili e, onoga ko je uzrokovao tu situaciju, a to su Sjedinjene države. A za gospođu Mogherini, da, važno je spašavati živote, ali one koje smo spasili moramo i vratiti prema australskom modelu tamo odakle su došli. Hvala. Gospodin Zver, minuta je Pozdravljam e, ovaj novi dogovor. Do sad smo imali te kratkoročne aktivnosti i naravno to je bilo veoma važno e, u nastojanju da se e, umanji taj priljev imigranata. Ovaj novi sporazum će ipak se približiti ovom dugoročnom rješenju. Dakle, 8 milijardi eura će biti dato e, susjednim e, zemljama za bolju e, zaštitu granica i borbu protiv korupcije i općenito kontrolu protoka migranata. Ono što je veoma važno je da u zemljama porijekla se riješe te stvari. Moramo biti usmjereni prema cilju i moramo raditi na razvoju e, realnog e, sektora u tim gospodarstvima jer onda će manje ljudi pokušavati doći u Europu i razvojna pomoć e, je veoma važna. Mi plaćamo više nego porezni obveznici u SAD-u i Kini, ali moramo biti selektivni i svaka zemlja članica koja se drži međunarodnih sporazuma treba biti nagrađena. Znači ako su spremni prihvatiti ljude i surađivati, u borbi protiv ilegalne migracije. One vlade koje ne dijele e, svoje odgovornosti, koje ne surađuju, trebali bismo e, zaista njima ne dati pomoć. Imate e, plavi karton. Gospodin Sanji, 30 sekundi za plavi karton. Hvala što ste mi dali priliku da postavim pitanje. Kolega, spomenuli ste da trebamo ulaganja u zemlje koje odnosno iz koje dolaze migranti. Imamo dva pitanja. Mislite li da Junckerov plan bi se mogao proširiti da obuhvati taj program? A drugo pitanje, vidite li ikakvih problema u osnaživanju bilateralnih odnosa za vanjsku službu, kao što je recimo financijska pomoć tim zemljama? Hvala na pitanju. O tome mogu reći da postoji takva ideja da je taj koncept planiran kao Junckerov plan 2 za države izvan Europske unije je naravno normalno da bez e, inozemnih investicija, posebno europskih investicija, a Europa doprinosi više toj razvojnoj pomoći nego druge zemlje pa i Sjedinjene države, bez toga nema e, gospodarskog blagostanja i napretka u takvim zemljama i takav fond je dugoročno najvažnija ideja i najvažnija mjera e, Europske Europske unije kod izbjegavanja migracija. gospodin Panceri na jednu minutu. Uspjeh e, Europske vanjske službe ovisi o e, čitavom nizu uvjeta. Prije svega moramo imati e, politiku koja će se zasnivati na legalnosti i poštivanju ljudskih prava. Zatim moramo uložiti u povjerljive i pouzdane partnere. Moram reći i kolegi Verhofstatu da kako bismo imali stvarna partnerstva moramo imati jedan novi pristup koji će manje biti liberalan kad se radi o trgovinskim odnosima. Moramo surađivati, a ne iskorištavati. I nadalje moramo imati dovoljna sredstva, financijska sredstva koja će biti stvarna. I moramo premostiti i ono što je rekao samo vijeće i dokument koji smo se, koji se danas odlučivalo. Ja bih e, se bio osobno više zasložio za euroobveznice. Moramo također imati i klauzulu koja će biti jamstvo i mora se također primijeniti prikladnije financijske instrumente za ovakvu vrstu problema. Hvala gospodin Marijas, jedna minuta. Poznato je da u prvoj polovini ovog stoljeća ćemo e, se suočiti sa velikim kretanjima stanovništva zbog različitih e, uzroka, uključujući i ratove. Znači moramo nešto učiniti kako bismo se nosili s tim priljevom i to u okviru UN-a i Europske unije. Tako da ćemo morati tu e, udariti na krijumčare, trgovce i također izvršiti pritisak na Tursku kako bi provela sporazum koji smo potpisali kao i sporazum iz Lavalete. Znači da moramo djelovati brže na planu povrata ljudi tamo odakle su došli i također trebamo stvoriti te hotspotove na području sredozemlja. I, e, i trebamo također u jednom dugoročnom periodu E, omogućiti tim ljudima, pomoći tim ljudima i također moramo se boriti protiv siromaštva u njihovim zemljama. To znači da ćemo trebati ulagati u Bliski istok i u Afriku, ali naravno e, pod, mora se poštivati ljudska prava. Hvala. Mnogi od nas su zaista ambiciozni i žele da imamo sporazume o partnerstvu s određenim zemljama. Zaista se zalažemo e, za ta partnerstva kao što je kolega Ferhofstadt rekao još od sastanka u Tampereu. I e, moram reći, vi ste danas na početak e, teksta vašeg izlaganja e, stavili da treba spasiti ljude e, na sredozemlju. Prije nekoliko dana ljudi su se na sredozemlju ponovno utopili. E, I vi zaista želite da ne djelujemo i da stvarno ne ostanemo na riječima, već da pređemo na dijela. I zato ne znam kako to kada radimo o tome da imamo obalnu stražu, kako to da komisija i vijeće pokušavaju se tu suprotstaviti jer spašavanju e, ljudskih života na sredozemlju. Zaista Frontex treba na tome raditi i moramo nešto napraviti kako bi naše riječi i dijela bile usklađene. Gospođo Bjorka. Ovdje se ne radi o suradnji niti o migraciji. Ovdje se radi o zaustavljanju izbjeglica i moramo imati ekonomske i financijske čak i vojne, vojna sredstva koja ćemo primijeniti. Ne vidimo li kako smo ksenofobni i kako e, bismo trebali biti usmjereni kao budućnosti jer zapravo tu time prekidamo s ljudskim pravima, moramo zatvoriti svoje granice i to gledamo u e, kontekstu e, suradnje sa Eritrejom i Sudanom i zaista je to cinično. Mi zaista želimo da se ozbiljno raspravlja o tome kako se možemo organizirati i biti solidarniji i otvoreniji i i postati odgovorni u e, primanju izbjeglica. Moramo se vratiti ponovno na e, iz cijelu stvar početi sastavljati od početka. Jedna minuta. Naš e, odgovor na ovu humanitarnu krizu u Europi bi trebao biti sveobuhvatan i slažem se da bi Afrika trebala dobiti veći značaj u našim političkim razmišljanjima, no prve ideje ovog pakta o migracijama ne spominju dvije veoma važne teme. Kao prvo, ne spominje se zaštita ljudskih prava. Izgleda da jedino što nas zanima je da se riješimo svih sadašnjih i budućih izbjeglica. Naravno, mi smo spremni platiti e, za to. Druga stvar koju ovdje ne vidimo je povezana s prvom izgleda da mi e, imamo neizmjerno povjerenje u e, afričke vođe, moralno i ekonomski. Moje pitanje je kako možemo vjerovati zemljama koje su spomenute ovdje, kao što smo vjerovali e, Turskoj, što se tiče zaštite ljudskih prava i snažnih demokratskih kontrola naših vlastitih procedura, svega toga nema. Dakle, imamo sporazume sa trećim zemljama gdje ćemo ponoviti sve one pogreške koje smo napravili u nedavnoj prošlosti. Hvala, e, gospođo potpredsjednice. Gospodin Lavija, imate e, plavi karton, e, odnosno gospođa Atkinson. Dakle, gospodine Terry Kabras, prihvaćate li? Da. Izvolite. Dakle, vi govorite o ljudskim pravima. Dakle, govorite o ljudskim pravima, ali ne slažete li se sa mnom da ljudska prava, odnosno industrija zaštite ljudskih prava radi protiv nas? Na jednom programu na BBC-u ja sam e, zapravo e, uputila izazov e, Crvenom križu i preka sam pretvarate ekonomske migrante u izbjeglice i taj čovjek je to i priznao javno. I ne mislite li da je zaista strašno da se e, porez, novci poreznih obveznika troše u tu svrhu? Mislim da ne smijemo brkati stvari. Ljudska prava bi trebala biti svugdje zaštićena. Ako netko to ne radi, to nije moja greška, ali svakako trebamo raditi na tome. Da, gospodin Hukem, minuta i pol. Hvala, gospođo predsjednice. E, bio sam u logorima na sjevernim e, rubovima šengenske e, zone. To je naprosto bonanca za sve kriminalce i krijumčare i albanski krijumčari se penju preko ograde i ulaze u te logore i prijetili su mi kad sam tražio od njih da to prestanu i velike sredstva se slijevaju iz Velike Britanije u ova nastojanja Europske unije. Ako hoćete zaustaviti migracije, ako hoćete zaustaviti umiranje ljudi na Mediteranu, moramo cijelu stvar e, vratiti natrag. Mi također se sada suočavamo sa migracijskim valom e, na jugu, na južnoj obali Europske, odnosno Velike Britanije i na prvoj plenarnoj sjednici nakon e, referenduma u Velikoj Britaniji će se raspravljati o graničnoj obalnoj straži. Zašto? Zato što znaju da će se britanski narod e, pobuniti protiv toga da strana mornarica e, djeluje u njihovom teritorijalnom moru i e, nadam se da svi koji će glasati na referendumu slušaju što planira Europska unija i koja politika se planira na razini Europske unije za koja se traži 50 milijardi eura da se e, financira i upravo zbog toga Britanci trebaju glasati za izlaz. Evo imate plavi karton. Gospodine Hukam, imate plavi karton, prihvaćate li ga? Gospodin Bogović, prihvaćat. Izvolite. Nakon 23. E, lipnja sigurno možemo očekivati da će još puno godina e, postojati pritisak migracijskih tokova iz Afrike i e, zemalja, drugih zemalja. Smatrate li da e, Ujedinjena kraljevina ne bi trebala biti zemlja čak i ako izađe koja bi trebala sudjelovati u rješenju ovog e, problema i e, mislite li da je moguće riješiti taj problem bez britanskog doprinosa? Gospodine Hukam, dakle 23. lipnja, 25. to sve će biti već riješeno. Ja se nadam kada mi izađemo iz Europske unije, da Europska unija će riješiti taj problem. Mi kao otočka zemlja ćemo riješiti svoje vlastite probleme i kontrolirat ćemo svoje vlastite granice. Gospodin Fontana, jedna minuta. Dopustite mi da u ime mog kluba zastupnika se zahvalam visokoj predstavnici i potpredsjednici Europske komisije i drugim kolegama, zastupnicima na izrazima sučuti. Po pitanju ove debate treba naglasiti nekoliko stvari. Točno jest da postoje migracijski tokovi, a isto tako je istinito da se njih potiču i da je najčešće tu e, oni koji profitiraju su kriminalističke organizacije, a vidimo da postoje i E, zbog tih kriminalaca e, stvarno moralna odgovornost da zaustavimo te tokove. Postoji još jedna neotuđiva vrijednost. Svaka osoba mora moći živjeti i odrastati u zemlji gdje se rodila. Moramo paziti i na afričke zemlje kako bi one činile sve u svojim politikama kako bi njihovi građani mogli ostati u svojoj zemlji. I moramo paziti kada sklapamo saveze, primjerice one koje smo sklopili s Turskom, gdje te zemlje ne poštuju ljudska prava. Hvala, gospodin Sinadinos, jedna minuta. Govorimo o još jednom planu koji će e, trebati e, također se baviti uzrocima ove krize. E, pitam se što se dogodilo sa prethodnim planovima, jesu li oni uspjeli ili ne. Ono što je sigurno je da nitko nije odgovoran i nitko ne može reći mea culpa. Mi smo zaista tu doživjeli strašan neuspjeh i vidimo ove ograde u balkanskim zemljama i znamo da se sada više ne primjenjuje članak 25. šengenskog zakonika i imamo nove sporazume sa trećim zemljama, a još čekamo da se počne primjenjivati plan o readmisiji s Turskom. E, govorite o plavom kartonu za e, ilegalne imigrante a što je sa mladim znanstvenicima koji nemaju posla? Govorite o integraciji tih ljudi, a mi znamo da oni imaju potpuno drugčije stavove. U jednom momentu će netko morati preuzeti odgovornost za e, krv koja je prelivena u Briselu, Parizu, e, Kopenhagenu i u Egeskom moru. I konačno bih e, htio reći nešto kolegi iz komunističke partije Grčke. To je vama upućeno. Gospođa Gabriel, jedna minuta. Puno hvala. Nekolicina nas već dugo to traži u ovoj vječnici da se migracija integrira u politike Europske unije, da imamo diplomaciju migracije. Sada je što se tiče samog koncepta to načinjeno. Preostaje nam izazov da taj pristup konkretiziramo. Želim naglasiti tri stvari. Prvo, treba dubinski prorazmisliti o samom financiranju. S jedne strane, dobre prakse koje već postoje u izabranim zemljama i koje su prioritet, njih se mora više valorizirati. Drugo, moramo razmisliti o našim financijskim instrumentima. Moramo smanjiti broj prioriteta kako bismo na preostalima imali bolje rezultate. Nadalje, Afrika je zaista ključan kontinent. Moramo e, pomoći nadzoru granica među afričkim zemljama i većem intraafričkom nadzoru. Moramo također polučiti bolje rezultate po pitanju suradnje za razvoj. Moramo dakle imati pristup koji funkcionira i ne smijemo zanemariti druge instrumente koji mogu pomoći da se ostvari pravna država i poštovanje ljudskih prava. Isto tako, moramo paziti kakvu ćemo poruku poslati zemljama koji za sada nemaju status prioriteta. Isto tako moramo pogledati kakve su regionalne afričke organizacije. Što se tiče sastanka u Lavaleti, koji su instrumenti predloženi za pomoć afričkoj dijaspori u Europi i isto tako e, što je s e, suradnjom među subsaharskom Afrikom i e, mediteranskim zemljama Europom. Gospodin Guerrero, ako, odnosno usvajanjem ovog migracijskog paketa komisija je krenula u pravom smjeru ovo je jedan eh, holistički, strateški dokument koji sadrži takvu viziju i obuhvaća sve aspekte migracije i zasnovan je na sporazumima sa zemljama porijekla i tranzita. A to je sve zasnovano na srednjoročnom i dugoročnom pristupu cijelom problemu. Ovi svi milijuni ljudi koji su prognani svojih domova zbog rata, ako hoćemo biti globalni akter u e, sprječavanju i rješavanju sukoba, od ključne je važnosti da e, uspijemo borbu protiv migracije. 60 milijuna ljudi u cijelom svijetu će biti prisiljeno napustiti svoje domove zbog humanitarnih kriza i gladi. Znači moramo raditi na e, iskorjenjivanju siromaštva tim zemljama kao izvjestitelj e, za e, humanitarne pitanja e, mogu reći da je to sve zasnovano na, na principima humanitarnog prava i to je veoma važno. Gospodin Kelmel. Hvala vam predsjednice. Zahvaljujem u ime ECR i stranke Alfa kažem da mi ove mjere o kojima raspravljamo smatramo ispravnim, ali moramo izrečito reći, o tome da e, koliko je moguće pružiti pomoć Grcima, ne smijemo zaboraviti i one popratne mjere a te popredne mjere treba tražiti u Europi, u Europskoj uniji. Tu je Europa zakazala. Mi i dalje nemamo jedinstveni način postupanja kod osiguranja vanjskih granica, nemamo jedinstvenu primjenu propisa, države članice reagiraju različito, još uvijek postoje države koje kažu mi možemo primati izbjeglice u neograničenim brojevima, neki su za kvote, a neki su za deportacije. Dakle, mi moramo osigurati vanjske granice, no problematično je kako. Pored ove pomoći koju moramo osigurati u Africi, mi moramo i u Europskoj uniji uvesti reda. Hvala. Hvala, gospođa Mlinar. Jedna minuta. Hvala vam, predsjednice. Ja pozdravljam da komisija e, želi podržati e, rješenje financijskim poticajima no jednako kako se nadam da ćemo saslušati neke austrijske e, savjete koji očito slijede australski savjet, a to je da se brodovi oteraju na otvoreno more i e, da ih se vrate u, ljude, u zemlje u kojima ne postoje standardi ljudskih prava. Praktično takve stvari nisu provedene, provedive jer koji europski e, vojnik ili, e, ili mornar bi se trebao pobrinuti da ti ljudi ne dođu ni do jednog europskog otoka. Dogod nam manjkaju takve europske inicijative, Austrija kao i druge europske države trebala bi barem provesti odluke komisije i parlamenta i time bi već bilo postignuto puno. Gospodin Kustoganis. I Evropajki epitropi kanji logo je Europska komisija e, govori o paktu o migracijama i glavna zamisao je da se kontroliraju vanjske granice i da se borimo protiv krijumčara ljudima u suradnji sa afričkim i azijskim zemljama u skladu sa nedavno potpisanim sporazumom s Turskom. No sve te stvari su samo privremene mjere i ništa ne rješavaju uzroke problema. Ovaj priljev e, migranata je uglavnom prouzročen e, politikama štednje i činjenicom da nemamo demografsku politiku unutar Europske unije. Rezultat toga je da imamo problem sa e, prirastom stanovništva i zemlje oko nas vidimo se suočavaju sa siromaštvom i ratovima. Dakle, unutar Europske unije moramo potaknuti e, rađanje djece i e, ekonomski rast, a moramo također raditi na tome e, da se uspostavi mir u Africi i na Bliskom istoku kako bi ti ljudi imali bolje životne uvjete i onda nećemo imati te probleme. Gospođo Scott Keita, jedna minuta, hvala. Ja znam da neki ljudi imaju problema sa ovim priljevom migranata i zaista je neukusna rasprava koja se o tome vodi u oči referenduma. No tu se brkaju tri stvari to namjerno. Kao prvo kontrola naših granica. E, kampanja za napuštanje Europske unije tvrdi da mi nemamo kontrolu nad granicama i Upravo e, zbog toga su htjeli zabraniti da Marine Le Pen može ući i da pomogne u debati, odnosno da, im, da ih podrži. I e, što se tiče solidarnosti sa zemljama, e, trebali bismo im pomoći da se nose sa e, tim priljevom migranata za koje smo mi najviše i krivi. Kao treće, sloboda kretanja. To je osnovno načelo na kojem počiva naše gospodarstvo jedinstveno tržište i bez toga će biti ugroženi milijuni Britanaca koji žive izvan granica zemlje. Gospođa von Storch nije ovdje, onda gospođa Atkinson. Jedna minuta. Ovaj trust fund za afričke zemlje koji se financira iz džepova e, poreznih obveznika Velike Britanije, a Velika Britanija zaista daje ponajveći doprinos za vanjsku, za vanjsku pomoć. 2,5 milijarde smo pratili prošle godine, to je za Afriku namijenjeno. I time se financiraju nevladine organizacije koje e, rade protivno interesima građana Velike Britanije i Europske unije i poruka e, socijalističkih zastupnika u parlamentu je bila otvorit ćemo ponovno naše granice, naše granice će biti otvorene. Čak i nevladene organizacije su bile šokirane jer su rekle da bi to moglo dovesti e, do e, prosvjeda i pobuna u logorima. I ta industrija ljudskih prava zaista radi protiv nas. Jedini način na koji možemo to zaustaviti je kako možemo e, pomoći e, tražiteljima azila je da odbacimo e, sve ove prijedloge i da glasamo za Brexit 23. lipnja. Gospođo Atkinson, imate plavi karton gospodina Zekovskog. Gospodin Zekovski, izvolite. Gospođo Atkinson, slažete li se sa stavom e, onih e, koji su za to da, e, da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji, koji tvrde da oni koji se zalažu za Brexit govore gluposti i da ne poznaju činjenice. Vi ste rekli da smo mi u Libeu za otvaranje granica Europske unije. Kada ste zadnji put bili na sastanku odbora Libe i kada ste uopće čuli da se o tome uopće raspravljalo? Gospođa Atkinson. Da. Ja sam bila na sastanku Libija prije nekoliko tjedana gdje sam zastupala svoj klub, gdje se vodila rasprava e, u oči konferencije predsjednika i ja sam tražila da se nešto ne stave na dnevni red, a to je bio sporazum Europske unije Turske. I Timothy Kirkup, e, britanski zastupnik, e, je odbio da se uopće glasa o našem prijedlogu našeg kluba. I kada sam bila u e, logoru za migrante, jedan socijalist je rekao mi ovdje imamo otvorene granice i radimo s komisijom na otvaranju granice. Ovdje imamo tri kluba koji su bili na tom sastanku koji su rekli ne možete prenijeti tu poruku, to je opasno i vladine organizacije su bile. Znači pitajte svoje socijalističke kolege šta oni govore o tome. Oni time šalju pogrešnu poruku e, Afrikancima i svim onim drugim milijunima ljudi koji žele kao migranti ući u nas, našu zemlju, naša zemlja, mi to ne možemo se priuštiti. Gospodin Korvin Mike, jedna minuta. Zahvaljujem problem nisu e, migranti koji nas preplavljuju, već e, pogrešna vrsta migranata. Oni ne žele raditi u Bajriše Motorverke, obećani su im e, veliki, velike davanja, velike naknade i oni samo žele dobivati te naknade. Ja sam rekao, jedan diplomat je rekao da se afričko sranje preplavljuje Europu i jedan od stvari je da mi moramo te ljude naučiti pameti. Mi ih trebamo prisiliti da rade, a ne da dobivaju socijalna davanja. E, trebate poručavati svojim primjerom i prestati isplaćivati E, ta socijalna davanja. U socijalizmu e, se stvaraju e, teškoće kakve ne postoje ni u jednom drugom političkom sustavu. Trebate nas poštovati i ne koristiti neprimjerene riječi u parlamentu. Iz poštovanja. Želite reći nešto? Gospodin Mike, imate plavi karton, prihvaćate li ga? Prihvaćate li ga? Izvolite. Gospodine Mike, e, koje činjenice vi koristite kada govorite kao što ste sad prije jednu minutu govorili. I koristite li ikakve činjenice? Znate li koliko drugi dijelovi svijeta imaju e, vrijednosti e, i što dobivaju od recimo eksploatacije afričkog kontinenta stotine i stotine godina? Molim vas činjenice. Gospodin Mike. ja ne razumijem vezu između eksploatacije Afrike pa i Amerika je eksploatirana, a izvrsno se sada razvija. E, samo sam govorio o jednom diplomatu iz Konga, odnosno mišljenje nekog ko zna dosta o migrantima iz Afrike. Ja samo znam kada ljude plaćate za to da ništa ne rade, da ih demoralizirate. Ljudi trebaju raditi, a ne živjeti od socijalnih davanja. Gospodine Engel. Hvala. Nije uvijek zadovoljstvo vidjeti koji je stupanj surrealnosti nekad vlada ovim raspravama. Ja sam imao namjeru započeti sa jednom izjavom koja, koju su dali desni članovi ovog doma E, ja vidim da e, Englezi još nisu odbili niti jednu e, europsku subvenciju pa iz humanitarnih razloga neka onda i odu 26. lipnja u svakom slučaju ono što želim reći je sljedeće. Ja želim vjerovati predsjedniku i, do predsjednici o ovo što ste nam rekli. No, hoće li to biti dovoljno? Ja mislim da to neće biti niti izbliza dovoljno. E, niti za razvoj Afrike, niti za okretanje afričke sudbine ili usmjeravanje Afrike prema rastu sumnjam. 500 milijuna zajma koji bismo trebali dobiti iz Europskog fonda je manje je e, od onoga što Kinezi ulažu samo u jednu željezničku prugu od Mombase do središnje Afrike i to pokazuje razliku između naših e, namjera i izrečenih namjera i onoga što smo doista spremni učiniti u određenom trenutku. Ja bih doista želio da mi možemo ili da smo spremni pridonijeti afričkoj renesansi, no mislim da s ovim sredstvima to neće biti moguće. Hvala. Gospodin Mon gospođa Zahvaljujem. Nedavne tragedije migranata E, blizu Libijske obale i blizu Krete podsjećaju nas da smo još uvijek u fazi hitnih intervencija. Nakon zatvaranja balkanske rute tražitelji azila mogu ići samo putem Mediterana kako bi došli do Europe. Predlozi danas e, usredotočeni su na novi pristup migracijskoj krizi na temelju među Europske unije i zemalja porijekla i zemalja tranzita da e, Ekonomska ulaganja u te zemlje kroz infrastrukturne projekte i resurse koji ne, dolaze samo iz europskog proračuna dobre su polazište za poboljšanje europskih aktivnosti. Italija već dugo vreme, vremena traži ovakve politike. Migracijski tokovi prema Europi neće se zaustaviti vrlo brzo. Ako današnje aktivnosti ne uspiju, svi će morati doprinijeti. Važno je shvatiti da je ovo europsko pitanje, a ne neko koje uključuje samo nekoliko država članica. Gospodin je dvije minute. Jedna minuta. Gospodine dopredsjedniče, gospođo visoka povjerenice, e, Europska komisija vraća se na iskušane metode e, kako je koristila u prethodnim krizama iz Moroka u Španjolsku i e, Libiju u Italiju, a to je plaćanje migrantima da ostanu izvan granica Europske unije. Gospođa Mogherini je spomenula da se, da se ta rasprava promijenila, da se sad govori da to više nije europsko već globalno pitanje E, umjesto pomoći e, Africi mi sada govorimo o ulaganjima, ali da, e, argumentacija Europske unije se promijenila od onoga da svi migranti imaju, će naći svoje mjesto u Europskoj uniji i čak da će doprinijeti boljitku Europske unije, pa do one argumentacije gdje mi pokušavamo raspodijeliti migrante među državama članica i tako okrećemo države članice jedne protiv druge. U svakom slučaju zločinačke organizacije neće napustiti ovaj unosan posao. Zahvaljujem gospodin Paet, jedna minuta. Sustavni pristup migracijskoj krizi je važan i sasvim je jasno da niti Europska unija niti cijeli svijet nisu učinili dovoljno za izbjeglice kako bi oni pronašli sigurno utočište u blizini svojih domova, primjerice Sirija, Libanon, E, Jordan, e, trebaju mjesta u školama za, sve te dodatne ljude, mjesta u, svim mogućim institucijama. E, mnogi te izbjeglice uopće ne žele doći u Europu, ali su prisiljeni na to. Europska unija mora osigurati znatno veću pomoć izbjeglicama i to što bliže njihovim vlastitim zemljama iz koje dolaze i to kroz UNHCR. To će samo smanjiti pritisak na na Mediteran. Ako ne možemo stvoriti takve uvjete, nikakvi sporazumi s Turskom ili nešto drugo neće pomoći jer će oni samo nalaziti nove i opasnije rute. Hvala, gospodin Silikotis, jedna minuta. Dragi kolege, e, Trenutačno mi govorimo o novom migracijskom paktu, a situacija se pogoršava iz minute u minutu. Svakodnevno ljudi, brojne djece, bebe umiru samo tijekom e, zadnjeg tjedna svibnja je 900 ljudi umrlo, poginulo na Mediteranu. E, to je doista neprihvatljivo. Nije moguće da je službena politika Europske unije zatvaranje granica e, i e, potpisivanje tih readmisijskih ugovora sa Turskom. Situacija je tragična. Čak i oni koji bivaju spašeni na moru moraju se suočiti sa tragičnim uvjetima života na hotspotovi i se pretvaraju koncentracijske logore. Kako bi ti zločini prestali, mi moramo prestati sa praznim obećanjima. Moramo ići dalje sa zajedničkim sustavom azila. Trebamo stvoriti zakonske sigurne puteve kao i stalni sustav za preseljenje izbjeglica. Osim toga, potrebni su nam pristojni životni uvjeti na mjestima gdje ti ljudi borave. Hvala. Gospodin Anemans, dame i gospodo, Ljudi koji e, čini se da imaju moć u ovom e, e, Europskom parlamentu možemo govoriti o takozvanom migracijskom kompaktu. Ja mogu reći da taj pristup nije kompaktan. Vrata su otvorena za ono što vi opisujete, zakonski oblici migracija no s druge strane imamo prljave dilove sa Erdoganom, imamo nove poreze zbog tih imigracijskih veza i konstantno se traži više novca, više novca poreznih obveznika za migracije. Građani Europe su upozoreni neuspjeh Schengena, neuspjeh Europske unije e, i e, politika otvorenih vrata ne bi nas smjela odvući od činjenice da nam je potrebno ne e, manje nego više europske politike kad je riječ o migracijama. Hvala gospodine predsjedniče. E, neviđena migracijska kriza zadnjih nekoliko godina pokazala je da jedna država ne može to riješiti sama. E, potrebno je koordiniran zajednički europski odgovor i e, bliska suradnja s trećim zemljama Pritom treba reći da Europska unija treba djelovati u tri linije smanjenje migracijskog pritiska na Europsku uniju, zatim trebamo razlikovati između izbjeglica i ekonomskih migranata. Oni koji traže bolji život trebaju koristiti zakonske kanale, ali nijedna država članica nema nikakav pravni okvir koji bi im omogućavao da nezakonito ulaze u naš teritorij. Oni ne trebaju ni očekivati od Europske unije da im da i su podršku kako daje ratnim izbjeglicama. E, zatim treba ojačati e, metode povratka neregularnih migranata i onih e, koji ne mogu ostati u svoje zemlje porijekla. Europska unija treba potpisati readmisijske sporazume sa zemljama porijekla na koje se to odnosi. Osim toga trebamo ojačati ideju hotspotova izvan Europske unije jer po mom mišljenju će to smanjiti migracijski pritisak na Europsku uniju jer samo oni koji će imati pravo na međunarodnu zaštitu će moći ući u Europsku uniju kad dobe azil u skladu sa e, pravom Europske unije. Rješavanje migracijske krize zahtjeva nove mjere i nove pristupe. Jačanje međunarodne suradnje je važan element europskog djelovanja s tim ciljem. Hvala e, predsjedniče. Pozdravljam ovu raspravu. Jasno je da je prioritet stavljen na pregovore sa Turskom, ali i druge zemlje e, trebaju našu pozornost. Jedna država članica je dala 80 milijuna samo u okviru onih 1,6 milijardi e, mi moramo inzistirati da se novac uplaćuje u taj fond e, jer se inače rizici povećavaju. To je jedan razlog zašto e, bi trebali razmotriti talijanski prijedlog. E, to te obveznice ne bi bile samo financijske obveznice, već obveznice solidarnosti između Europe i šireg svijeta. Nakon konferencije o financiranju za razvoj obećana je podrška Europe E, i trebamo biti otvoreni prema novim inovativnim oblicima međunarodnog financiranja kako bi se ispunili međunarodni izazovi. Ja se slažem e, da e, je e, pregovaranje o tokovima izbjeglica prilično neukusno jer ne trebamo, neukusno je pregovarati o ljudskim životima, ali činjenica jest da se vizni i drugi režimi pregovaraju i da ti pregovori traju godinama ako taj novi novac e, bude iskorišten za poboljšanje života tih izbjeglica u onim zemljama u koje su pobjegli i ako Europa doista osigura sigurne puteve zakonitih migracija, trebamo tome dati podršku. Čini mi se da ova komunikacija pada u zamku da je Europa u svojim vanjskim politikama mnogo više učinkovita kao financijera, ne kao politički subjekt. Mm, ja bih volio da je veći naglasak stavljen na diplomatsku ulogu Europske unije u rješavanju sukoba kao i u, rješavanje e, pitanja ljudskih prava i humanitarnih apela. Ja znam da e, je e, dopredsjednik i visoka predstavnica su osobno opredeljeni prema tim temama i u tom smislu imaju našu podršku. Hvala. Gospodin Koven Mike je tražio riječ o poslovniku. Predsjedniče, ja ne želim odgovarati e, zastupniku koji je održao ovakav govor. Ne moram dati dozvolu. Ne, ovo nije, ovo nije plavi karton, ovo je pitanje po poslovniku. Imate riječ. U svom govoru sam upotrebio riječ sranje. Aha, e, u prijevodu je upotrebljeno, upotrebljena riječ sranje, no na e, engleskom je to pogrešno prevedeno i ja samo želim naglasiti da nisam odgovoran za taj prijevod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 Političke snage Europske unije su preslabe da bi zaštitile Europu. Radije platimo druge zemlje kako bi nam te zemlje držale e, migrante dalje od e, nas. E, to je opasno. Mi pritom ovisimo o tim zemljama. Pri tome zatvaranje makedonske granice E, e, je e, nije, nije riješeno u okviru ovog sumnjivog pakta sa Turskom. Austrija je direktno u središtu problema Iluzorno je misliti da će e, neke obveznice za Afriku e, riješiti problem. Da, možemo pomoći tim ljudima, no većina E, stanovništva Europske unije je protiv masovnog useljavanja i ako političke elite to ne shvaćaju, ako ne uspijevaju zaštititi Europu, ljudi će izabrati ekstremiste ne zato što bi sami bili ekstremisti, već zato što su političke elite zakazale. Prihvaćate li pravi karton, gospodine Kosna? Hvala. Hvala predsjednik. Htio bih znati, kada kažete da Italija treba zatvoriti granice, da li to treba značiti da one trebaju baciti u more oni koji su iz mora došli i koji vrlo često dolaze iz dijelova svijeta gdje se vode sukobi i ratovi i često se radi o ženama, djeci i tako dalje. Što trebamo napraviti s onima koji dođu iz mora? Vratiti ih u more? Imate 30 sekundi za odgovor. Ne, nećemo ih baciti u more, nećemo ih ni ubiti, ali možemo ih vratiti tamo odakle su i došli. Europa tamo treba imati naravno središnje e, kampove kao što je to slučaj u Libiji, kao što je slučaj u Turskoj, a i u Libanonu no nije rješenje ih rasporediti e, po cijeloj Europi i onda ih poslati nazad kao paket. To tako ne funkcionira. Gospodin Telička, jedna minuta. Gospodine potpredsjedniče, puno se toga događa od krijumčarima i u Grčkoj i u Turskoj i e, što se događa? Dolazi se do reorganizacije na e, putu koji je zaista vrlo smrtonosan. Vaš je paket e, ključan paket. Možda se radi o stvarima koje treba djelomično i promijeniti. O tome možemo razgovarati, ali u osnovi vaš je pristup dobar. Pomoć za razvoj, suradnja i migracija, to je sve u redu i ne vidim u čemu je problem da se to poveže sa uzrocima problema. Postoje problemi s ljudskim pravima u Turskoj i morat ćemo se njima baviti, to je točno. Želim reći da je ovo ispravan pristup, međutim on neće uspjeti ili neće biti dovoljno uspješan ne budemo li imali jednu ozbiljnu i dobru politiku povratka. Dakle, moramo imati to, moramo imati ravnotežu i kada uspostavimo tu ravnotežu dobit ćemo jedinstvo u Europskoj uniji koja je potrebna za iznaloženje europskog rješenja. I u tom času polarizacija oko tog pitanja i nekih drugih pitanja će nestati. Puno hvala. A sada, a gospođo Bidoto, jednu minutu. Hvala lijepo. E, dosta nam je e, slušati e, već uobičajene gluposti koje nam govori predsjednik Renzi koje govorite vi gospođo Mogherini. Vi, Europska komisija i talijanska vlada jako, jako puno govorite, ništa niste napravili. Osim toga, glavu ste zabili u pjesak govorite samo o novim sredstvima. Morate se sramiti zato što se jednostavno rugate sa jadnim ljudima i vi ste suučesnici upravo te masovne imigracije. Jer evo, ovo je sve smijurija što se sada događa, ovo premještanje e, samih emigranata jer sve ovo što vi govorite zapravo je ništa i e, nezakoniti migranti su preplavili Italiju i to rade svakog dana. Dosta nam je toga, moramo početi braniti naše granice. Sada gospodin Brok ima riječ, izvolite. Gospodine e, gospodine dopredsjedniče, gospođo visoka predsjednice. Kada slušam ove govore, moram reći da oni koji ne žele nikakve izbjeglice žele spriječiti i sve mjere koje bi spriječile dolazak tih e, izbjeglica. I to je e, doista licemjerno. E, u ovom trenutku mi Turskoj moramo dati alate u ruku prilike i mogućnost da se tim ljudima u Turskoj pomogne kroz tih šest milijardi i to počinje doista i funkcionirati i to treba reći. I e, ako ne postoje readmisijski sporazumi, kako očekuje da će funkcionirati vraćanje tih ljudi u njihove zemlje porijekla? Mi pokušavamo sada, sada se spominje da želite riješiti to na hotspotovima u Africi gdje je to još mnogo i kompliciranije. E, a mi ono što mi želimo je dati razvojnu pomoć da u tim kampovima vladaju normalni ljudski uvjeti kako bi ljudi mogli doista ostati tamo a ne išli u ruke e, krijumčara koji će ih voditi u Europu. Kada su ljudi na moru, treba ih spašavati, a sve drugo smatram nekršćanskim ponašanjem. I mislim da moramo riješiti stvari na ljudski način i razumno. Hvala lijepa. Gospodine Brok, vi eh, ste izazvali eh, čitav niz ljudi da dignu plavu karton, da ću riječ o prvoj osobi koja je tražio gospod koji je digao e, dakle e, plavi karton. Gospodin Kristeja, da li ćete e, ga prihvatiti? Gospodin Kristeja, imate 30 sekundi. Dragi kolega, u vašem izlaganju govorili ste o državama koje ne žele prihvatiti migrante. A mene zanima kako um, komi, uh, komentirate ovaj postupak uh, gospodina Johanisa koji nije, ništa ne dopušta. Ja nisam govorio o zemljama, ja sam govorio o kolegama koji su protiv izbjeglica, a isto su i protiv mjera koje bi spriječile dolazak izbjeglica. A drugo, e, ako nam uspije e, e, smanjiti broj izbjeglica, onda će biti lakše govoriti i o premještanju. A ja smatram da trebamo utvrditi da a, samo ako riješimo uzroke u tim zemljama, ako riješimo, završimo taj rat, ako e, riješimo uzroke zbog kojih ti ljudi bježe, e, jer u protivnom ćemo se morati nositi sa tim gorkim posljedicima Grčka i Italija su velike europske kulturne zemlje i ja ne želim da oni postanu izbjeglički logori za Europu. Gospodin Papadakis na jednu minutu. Hvala lijepa uspjeh e, novog sporazuma po pitanju migracija ovisi o mjerama koje će se usvojiti za e, rješavanje problema izbjeglica. Treba imati jasnu situaciju, nešto gdje nećemo dopuštati izuzeća. E, Pritom mislimo na prethodne programe gdje su se pojavili mnogi nacionalni egoizmi. Moramo poštovati temeljna načela Europske unije, poštivanje ljudskih prava, te staviti naglasak na legitimnu migraciju. I isto tako moramo biti na istoj razini sa svim susjednim trećim zemljama i moramo imati dovoljno financijskih sredstava. Moramo zajedno štititi naše granice i boriti se protiv krijemčara. Trebamo dakle e, mi e, e, jednostavno upraviti našim granicama, što ne znači da ih zatvaramo. Hvala, a sada gospodin Lavija na minutu i pol. Hvala. Hvala potpredsjednicima Europske komisije na prijedlogu kojeg smo danas čuli. Ja smatram da ovo ide u dobrom smjeru. Moramo imati ispravna ulaganja u zemlje iz koje dolaze izbjeglice, kako bi izbjeglice mogli ostati u svojim zemljama i kako bi se te zemlje mogle razvijati čak u toj mjeri da e, poriječe proces e, emigracije a e, afričko će se stanovništvo povećati i to tako da će za 30 godina migracijske tokovi se mogli kako povećati. Prema tome to je vremenski rok u kojem moramo djelovati i uspostaviti stabilne odnosne tih zemljama. Ne znam je će njih 500 milijuna biti dovoljno, ali u svakom slučaju to je prvi korak e, pravilnog razvoja u dobrom smjeru. Gospodin Timir nam se je govorio o pozitivnim i negativnim poticajima. Ja bih htio čuti nešto o negativnim e, situacijama, čak i za one zemlje u Europi koje u potpunosti ne sudjeluju u tim procesima i koji jasno ne žele dati svoj obol. Svi smo mi europske zemlje, možda one zemlje koje su bliže vanjskim granicama moraju napraviti više. Međutim, svi moramo raditi na tome. Moramo imati i negativne posjecaje za one koji se protive ovakvim procesima i koji se negativne ponašaju u suradnji u Europi. Hvala lijepa. Imate, e, gospodin Frunzulika vam želi postaviti e, plavi karton. Da li ga prihvaćate? Izvolite, gospodin Frunzulika. Puno hvala. Dragi kolega, s obzirom na ekonomsku situaciju, socijalnu situaciju, te građanske ratove koji se danas vode u nekim afričkim zemljama, sve e, više će sljedećih godina dolaziti ljudi u Europu, naročito iz Afrike. Ne mislite li da Europska unija ne bi trebala ipak imati dugoročnu strategiju da se bavi tim dugoročnim izazovima. Ne radi se samo ovdje o praktičnim mjerama koje sada moramo e, poduzeti, trebamo dugoročnu strategiju. Hvala, ali molim da kada postavljate pitanje plavim kartonom da znate da imate svega 30 sekundi, a ne da držite govor. Hvala lijepa. Daću ću odgovor. Trebamo dakle ulagati u afričke zemlje, međutim e, povrat tih ulaganja neće biti na kratak rok, ali moramo već e, izdvojiti nekoliko milijardi eura koje smo i do sada izdvajali, ali trebamo ćemo napraviti više kako bismo imali učinkovitu strategiju. Slažem se s vama, moramo imati dugoročnu strategiju, a imamo i drugu e, strategiju. Sada gospođa Rodriguez na jednu minutu. E, dragi potpredsjedniče, dragi kolege sve je više nego jasno. Europa se ponaša defanzivno ili će Spanka se e, Europa opredijeliti za partnerstvo s drugim zemljama kako bi bolje upravljala migracijskim tokovima i davala bolju podršku izbjeglicama. Taj izbor koji je pred nama sasvim je jasan. Naravno, sve je to veliki poduhvat koji se treba zasnivati na ulaganjima. Međutim, želim naglasiti da ulaganja znače i radna mjesta. Mnoga se radna mjesta mogu otvoriti kako za europske građane, tako i za e, stanovnike susjednih zemalja. Vjerujem da taj argument radnih mjesta trebate koristiti kako biste uvjerili države članice da izdvoje više sestrava za ovu inicijativu. Zato što nam je potrebno e, da e, države članice više pridonesu. Do sada moram reći da su mladi ljudi to vrlo dobro shvatili. Mladi evropljani dijele e, tu viziju, pokrenuli su mnoge inicijative u tom smislu. I drago mi je što mogu najaviti da će vrlo skoro organizacije mladih ljudi donijeti prijedloge baš e, u ovom smislu. E, hvala, gospođo Rodriguez. E, prihvaćate li plavi karton gospodina Telečke? Ne, e, vi ste govorili prije deset minuta, gospodine Terečka, hvala vam na razumijevanju, ali govorili ste prije deset minuta, pa vam ga sad ne mogu dati. Sada gospodin Ranđel e, na minutu i pol, izvolite. Pune, hvala. Prije svega, htio bih reći sljedeće i smatram da je to ono što je najvažnije. Moramo pozdraviti ovu inicijativu Europske komisije koja ovdje iznosi strukturne faktore. Imamo ovdje dva fronta. Jedan je e, sada a, neposredan. Moramo spasiti ljudske živote. Moramo uložiti sva sredstva kako bismo svakodnevno spašavali živote na srednu zemlju. I e, Europska unija zaista mora takvo nešto činiti. Europska unija i države članice e, koji su njezini dijelovi. Osim dakle Bliskog istoka, dakle Libanona i Jordan gdje se e, mora raditi. A moram reći da sam e, ja Portugalac pa dobro razumijem ka, situaciju u Africi. I afričko pitanje je jako važno i te migracijski tokovi će biti veliki sljedećih godina iz Afrike. Neće se raditi samo o konjunkturalnoj krizi i zato trebamo intervenirati, naročito u subsaharskoj Africi. Europska se komisija opredijelila za ispravni put, a pojedine države članice Europske unije moraju dobro shvatiti kakva je sada situacija i moraju kontrolirati krizu nakon što će izdvojiti sredstva. Moraju podržati ovaj izbor E, koji je učinila Europska komisija. E, znam da nije gospodine pod e, predsjedniče tako raditi. Sada gospođa Fajon na dvije minute. Mi sada zaključujemo partnerstva sa afričkim zemljama, a to uzrukuje određene zabrinutosti. Ja ne želim reći da kritiziram ovaj prijedlog, ali nadam se da nije prekasno i nadam se da solidarnost među našim državama članicama nije nešto što već sada možemo opisati kao nerealno. Ova migracijska kriza nije samo europski problem. Ja podržavam taj globalni pristup, no pitam se e, koje su posljedice onog što ste spomenuli i to osobito na one države koje se ne žele uključiti. Da, nama treba više investicija, no taj teret ne može biti samo na afričkom kontinentu, a da pritom zatvorimo granice Europe. I ne smijemo dopustiti da taj novac dospije u pogrešne ruke. Moramo osigurati da u afričkim zemljama imamo poštene partnere. Važno je osnažiti zakonite puteve. Balkanska ruta je zatvorena. Mm, možda ima manji broj umrlih na Mediteranu, ali e, poveća krijumčarenje i trgovanje ljudima. E, u Grčkoj se samo preko skype može postaviti zahtjev za azilom. Ja se slažem da je za, za postupanje s migracijama potreban strateški pristup. No, mi ne smijemo gušiti tokove migracija, već uspostaviti iskrenu suradnju sa Afrikom i to e, ljudsku i gospodarsku. Puno hvala. Gospodin Folt e, vam želi postaviti pitanje putem plavom kartona. E, vi ste se već javili i e, prema tome ne mogu vam dati riječ, baš kao što sam mogao reći, dati riječ s gospodinom Teličkom. Već smo osam plavi kartona imali u ovoj raspravi. I jasno mi je da je ovo izazvalo veliki interes, ali puno će se biti spontano javljati za riječ gospodin kirkost Postoji ogroman demografski e, problem u Africi, a osim toga siromaštvo je također nešto e, radi čega je eksplodirao zapravo prava demografska bomba i e, puno, došlo je do puno migracija. Postoji na veliki broj migranata iz Afrike, a ove E, paket mjera e, daje mnogo toga i e, podstiče na mnogo toga. Moći će i smanjiti migracijske tokove. Moći ćemo se boriti sa ovim temama samo kada budemo sasvim jasni i e, ako to odgovori na očekivanja građana, onda ćete zaista dati važan doprinos. U protivnom ćemo opet uspostaviti samo kontakte sa afričkim dužnostima koji će na crno trošiti novac. Puno hvala. Gospođa Šlajn je posljednja koja se javila u ovom krugu. Hvala lijepa. Nema dvojbe o planu ulaganja za Afriku koji će biti koristan kao širok program ulaganja. Međutim, ovaj prijedlog je usmjeren prije svega na to da ojačamo kapacitete trećih zemalja e, i trebamo pomoći osobama koji bježe iz tih zemalja da dođu do naših obala. Ovdje zapravo postoji nešto što nekako E, izdaje sam prvobitni prijedlog vezan za suradnju. E, kakva je prvenstvena svrha upravljanja granicama? E, moramo znati da se na ovaj način mladim Afrikancima ne pomaže. Moramo znati da nije rješenje ovo što se predlaže, a to je eksternalizacija kontrole naših granica. Hvala. Time smo zaključili e, listu govornika. Prelazimo na spontano javljanje za riječ. E, imali smo 17 zahtjeva za riječ. Jasno vam je da ne, mogemo, ne možemo sad imati 17 govornika. Imat ćemo pet iz, po jednog iz svakog kluba. Gospodin Kelly. Hvala. Od početka slušam ovu raspravu i naravno to je kontroverzna tema i zbog toga je sama rasprava bila u kontroverznom tonu ali istovremeno trebamo odati priznanje komisiji kao prvo e, da se uhvatilo koštac sa ovim teškim izazovnim problemom i također što su pokazali da su spremni voditi, a e, to baš nije često slučaj. Partnerstvo sa zemljama Bliskog istoka Afrike ima smisla, korištenje politike, trgovinske politike i financijske pomoći kao poluge je također e, logično i također pobrinuti se da oni koji najviše trebaju dobiju tu pomoć i također trebamo imati legalnu, a ne nelegalnu migraciju. Mislim da je to zaista nužno, možda se ljudima to ne sviđa, ali to je nužno. I također naglasak da se radi o globalnom problemu i mi to ne možemo riješiti sami, e, kao što je bio slučaj sa COP21. Dakle, trebamo jedan globalni sporazum koji će dugoročno to riješiti i nadam se da će na taj način se spriječiti potreba da ti ljudi uopće i idu e, ikamo. Hvala. E, gospođa Šmic ima jednu minutu. Hvala. Već godinama govorimo o migraciji u ovom parlamentu i problemima koje oni, ona donosi i stalno naglašavam da trebamo im omogućiti budućnost u njihovim zemljama. Jer to je jedini način na koji će se ti ljudi e, spasiti od smrti u sredozemnom moru i moramo riješiti probleme koje dovode do te nekontrolirane migracije u europske zemlje. Sa zadovoljstvom e, sam pratila ovo što je govorila povjerenica i e, činjenica da se usredotočila e, na pomoć afričkim zemljama. Zahvaljujući ulaganjima i partnerstvu sa privatnim sektorom i financijskom pomoći, no ipak tu trebamo paziti da te milijarde ulaganja i pomoći zaista se prenesu u korist za te građane, inače taj problem nećemo riješiti. Hvala. Gospodin Džambacki. Hvala. Uvaženi predsjedniče, predsjednici komisije, prijedlog Europske komisije e, za ovaj problem e, migracijske krize je neuspjeh. Jer e, zapravo se tu kaže da oni e, koji kažu da su izbjeglice e, naprosto ih primimo, a oni nisu izbjeglice nego su ilegalni migranti i također je, nije uspjelo niti ovaj plan za premještanje. Nitko nije premješten, onda je došlo do neuspjeha sa diktatorom Erdoanom. E, vi ste sklopili sporazum sa diktatorom, čovjekom koji krši e, iz dana u dan ljudska prava, koji suzbija demokraciju. Također je bio, također i vaš, e, vaše obećanje da e, isplatite milijune, milijarde eura tom čovjeku, Erdoganu, e, kao ucjenu je također neuspjeh. Također je neuspješna ova politika toga da se pozovu svi izbjeglice i da pa pozovite ih u svoju kuću pa vidite kako će vam se to svidjeti. Puno hvala. To je bila vrlo zanimljiva rasprava, ali ipak mnogo mi je toga nedostajalo. Mislim da Europa mora imati i jasan stav i sliku. Moramo djelovati i to na dvojako. Moramo imati stvarnu politiku razvoja. Nema smisla svakodnevno pričati da smo mi oni koji Africi daju najviše zemalja. Moramo ponovno promisliti kako vodimo politiku pomoći za razvoj koja treba biti učinkovita. I drugo je, moramo pomoći Africi da se ekonomski razvija. E, moramo omogućiti migrantima da mogu doći ovdje i raditi nekoliko mjeseci i e, poslije se vratiti kućama i onda se ponovno vratiti kada ima posla. Dakle, treba im davati vize koje će biti za višestruki ulazak. U svakom slučaju moramo raditi i jedno i drugo i samo će na taj način radeći na ta dva razvoja Europa uspjeti nešto ostvariti. Mm. Hvala. Gospođo Mogherini, gospodine Timmermans, naravno pokazujete dobru volju, ali sve je to malo prekasno. Ne radi se samo o kratkovidnosti zemalja članica. Znamo da već dugo izbjeglice pogibaju na putu iz Afrike. Znamo da je održivi razvoj za Afrikance zaista nešto što je fer i pošteno. To već dugo znamo, no nažalost nije se puno toga napravilo. Dakle, htjeli bismo vas pitati e, koje alate, koje instrumente ima Europska komisija, kako ćete postići da e, zemlje članice promijene svoju e, vanjsku politiku, trgovinsku politiku sa zemljama Afrike, jer bez toga nećemo ništa postići. Evo, s time smo završili proceduru spontanog javljanja za riječ. Sada dajem riječ gospođi Mogherini ispred komisije. Hvala. Kad slušam ove komentare, neke ti komentara mogu zaista vrlo otvoreno i iskreno reći da bi možda bilo korisno pažljivo pročitati prijedlog, tako da baratate činjenicama u raspravama danas poslje podne su se miješale kruške i jabuke. I oni koji su na početku e, pitali nešto koji nisu ovdje, ne radili se o dupliciranju sporazuma s Turskom, te su situacije potpuno različite. Kao što je Franz spomenuo na početku, što se Turske tiče, uglavnom su nam stizali sirijski izbjeglice. Radi se, nadamo se, da je to jedna privremena situacija, a e, pritok izbjeglica, tražitelja azila, koji su dio jednog konkretnog međunarodnog pravnog e, okvira i pokušavali smo to riješiti kratkoročno, dakle kao jednu hitnu mjeru i također dakle na taj hitan način to je nešto što nerado koristim tu riječ, ali eto to je politika. Dakle, imamo sasvim nešto drugčije ovdje s Afrikom, imamo zajednički interes na tome da radimo na razvoju kontinenta u smislu partnerstva i neki e, među vama su pitali kako su naše sugovornice u Africi reagirali. To je jako dobro, jako dobro. Juče sam bila na sastanku Vijeća sigurnosti u Yorku i afričke zemlje, ali zemlje Latinske Amerike su rekli da, to je pravi način da se to rješava, zato što konačno ne ulažete samo u razvoj, što jest e, samo po sebi pozitivno i evo usput bude rečeno ja sam ponosna da je Europska unija najveći donator na svijetu i mogu vam dati i brojke. Dakle, najveći smo donator u Africi, najveći donator na međunarodnom planu više od pola e, službene e, razvojne pomoći 68 milijardi u cijelom svijetu, preko 20 milijardi za Afriku i tako će to i ostati. Ja sam zaista ponosna na to i to je pravi način, ali tu postoji još jedno drugo pitanje. Odite u Etiopiju i razgovarajte sa ženama koje su se dobrovoljno vratile, ne iz Europe, iz zemalja zaljeva, zato što su ih tamo pretvorili u robove. Mi podržavamo projekte Međunarodne organizacije rada za njihovu reintegraciju natrag u svoje društvo i da im se pomogne ekonomski. Slušajte što oni govore i onda mi kažete da mi njih tu zapravo iskorištavamo za svoje političke ciljeve. Ne, mi se borimo za njihove, njihova prava Razgovarajte sa mladim Nigerikama koji su pretvorene u seksualne robinje u Europi i recite nam da je ovaj sporazum sa Nigerijom koji namjeravamo potpisati neće štititi njihove živote. Ne, nećete štititi živote samo tako da spašavate ljude u moru. Ne, spašavate ih ako e, rješavate stvari na početku njihovog putovanja. Odite u Lampeduzu i saslušajte što vam govore oni koji su preživjeli. Ako ne možete, ako ne možete tamo e, letjeti E, imate film Fokomar koji je prije nekoliko mjeseci prikazan e, u Briselu, u Europskom parlamentu. Slušajte što vam oni kažu. Oni kažu da ih se pretvara u robove. Od samog početka njihovog puta oni su robovi. Oni, su, oni u lancima e, prelaze pustinju, zatim ih zatvaraju u zatvore u Libiji, zatim ih zaključavaju u komore na tim brodovima koje onda tonu. Mi imamo ljudsku odgovornost, a i naši afrički partneri također imaju ljudsku e, odgovornost da spase te živote, o tome govorimo. I suradnja sa međunarodnim agencijama, počevši od UNHCR-a i IOM-a su je pravi put da se to napravi. Znači, o čemu mi govorimo? O otvaranju radnih mjesta. To je zaista prava stvar. Znači, za afričke žene njihovu omladinu. Dakle, e, imamo e, zemlju gdje je, koja je živjela od turizma dok problemi sa sigurnosti nisu to spriječili. Znači, mladeži tamo otvaramo mogućnosti koje nisu povezane sa krijumčarenjem ljudi i kriminalnim aktivnostima. Rad na obrazovanju, socijalnom razvoju, ljudskim pravima, zaštiti ljudi. O tome govorimo. Dakle, je li to dovoljno? Nije. Ali ispričavam se, ako ne počnemo raditi ono što je pravo, za deset godina ljudi koji će e, stajati ovdje umjesto nas će se suočavati sa istim problemima. I ja bih htjela da su ljudi koji su bili ovdje prije deset godina da su donijeli te odluke jer inače bismo sada imali bolju situaciju i u Njorku i u Africi. Moramo od nekud početi. Dakle, mi svi znamo da ovaj prijedlog neće E, preokrenuti situaciju 24 sata, ali ne postoji nijedna politika koja to može postići. I moramo prestati prodavati našim građanima iluzije. Ali postoje dobre stvari, dobri potezi koje možemo početi povlačiti konsistentno u partnerstvu kako bismo promijenili stvari i moramo napraviti prvi korak. I to mi zapravo danas predlažemo. To naravno ide ruku pod ruku sa otvaranjem e, tih legalnih kanala za migraciju. To nije moja direktna odgovornost, ali evo to isto kažem. To je također povezano i sa potrebom da zemlje članice koherentno postupaju i da e, naprave ono što se od njih zahtjeva. To isto vrijedi za sve druge dijelove svijeta, Aziju, Sjevernu Ameriku, e, Latinsku Ameriku, UN, naše partnere u Africi, međunarodne organizacije, jer Afrika će se promijeniti samo ako mi ne donosimo, ne samo na taj način da mi donosimo svoje paktove, nego moramo imati i e, odgovarajuće vođe u Africi. I mi smo veoma otvoreni tu, jer nema drugog načina da se promijeni afričko društvo bez ulaganja, ali uz ulaganje moramo imati i uvjete koji će omogućiti da e, ta ulaganja procvatu, znači e, pravna država, povezanost kontinenta. Ako hoćete letjeti iz jednog glavnog grada u Africi u drugi, morate letjeti kroz Europu. Razvoj infrastrukture, razvoj e, sigurnosti koji će biti dobri i za ulaganja e, iz Europe, ali i za afričke ulagače i narod. Da, dakle to može biti situacija u kojoj svi pobjeđuju i posljednja, ali ne najmanje važno. Neki od vas su spomenuli činjenicu da kako se smanjuje priljev e, ili dolazi čak na nulu na istočnoj ruti, vidimo povećanje broja izbjeglica koji idu po srednjem, srednjem sredozemlju. Ali pogledajte brojke, ali pogledajte i nacionalnost tih ljudi. Radi se o dvije potpuno različite rute i nema nikakve veze. Dakle, prošle godine do danas kroz Libiju na Siciliju je, e, su dolazili uglavnom Sirici. Danas tomu nije tako. U ovom momentu nismo vidjeli da je došlo do E, toga da Sirici sada koriste drugu rutu, nego radi se da mladi ljudi kojih ima toliko u Africi koji se suočavaju sa e, nefunkcionirajućim gospodarstvom i sa klimatskim promjenama, oni sada idu u Europu i bez dugoročne politike koja će to riješiti mi ne možemo ništa napraviti. Hvala e, gospođo povjerenice. I ispred Europske komisije potpredsjednik Timmermans. Samo nekoliko primjedbi nastavno na ovo što je rekla visoka predstavnica gospođa Mogherini. Ja sam duboko uvjeren da jedini način na koji možemo održati jednu humanu e, izbjegličku politiku koja je zasnovana na našim temeljnim vrijednostima je ako povučemo jasno razliku između ljudi koji zaslužuju međunarodnu zaštitu i oni koji dolaze u Europu zato što tu u tome vide ekonomsku šansu. Vrlo često i to stalno čujemo i ovdje se opet to čulo. Ljudi se prave da svi koji dolaze u Europu su ekonomski migranti. Neki od zastupnika su to danas rekli. To je jeftin način da se e, riješite svoje pravne i moralne odgovornosti prema ljudima koji zaslužuju međunarodnu zaštitu. A to je omogućeno zato što mi do sada nismo dovoljno kvalitetno radili razliku između te dvije skupine ljudi. Dakle, oni koji zaslužuju, koji e, trebaju međunarodnu zaštitu i oni koji to ne trebaju. Zašto? Zato što jako dugo godina Italija i Grčka su ostavljene da se same bakču s tim problemom, a one stalno traže da se osmisli europsko rješenje i jedino, jedini odgovor e, je od Europe, ostatka Europe je bio nije naš problem, to je vaš problem, riješite ga. I sada ga mi moramo riješiti na jedini održivi način, a to je da to napravimo na europski način. I možemo ga samo riješiti i možemo samo dobiti pan europsku podršku za humanu e, izbjegličku politiku ako prvo riješimo ovaj problem ekonomske migracije i to na jedan održiv način. I ovi paktovi sa afričkim zemljama su jedan od elemenata toga i ja zato zaista strastveno vjerujem da je to pravi put naprijed. Nitko nije to kritizirao na taj način da je predložio bolju ideju. Ako imate bolju ideju, recite. Ne, svi kažu, e, pustite sve Europu. Da je to najbolji način da se riješi, da se e, stane na kraj, odnosno e, naša humanitarne politici i da više ne prihvaćamo uopće izbjeglice. I to je najkraći put e, i najbolji način da se populistima dade municije i da mogu zaista reći da svi koji dolaze ovdje su oportunisti koji traže bolju budućnost. A recite to obitelji koja bježi iz Rake, iz Ale Alepa, e, od e, kasetnih bombi. Recite im da su oni ekonomski migranti. To je skandalozno. Tako, zato mi vjerujemo da kao jedan dio tog sveobuhvatnog dugoročnog rješenja za e, migraciju i izbjeglice, dakle te politike, mi moramo osigurati da te ljude možemo vratiti u zemlju njihovog porijekla ako nemaju pravo na međunarodnu zaštitu. Ono što je još važnije, moramo stvoriti šanse u zemljama Afrike tako da gospodarski rast, profiti od gospodarskog rasta ne završavaju džepovima elita, nego svih oni koji su daroviti, i koji su mladi, koji žele raditi i koji žele izgraditi svoju budućnost u zemlji iz koje su. To želimo učiniti. I ne možemo to napraviti sami. Mi trebamo doprinos zemalja članica i najveći problem ovdje nije e, samo nedostatak novca. Radi se o tome da ne postoji jasan smjer, ne postoji koordiniranost nastojanja da svih 28 zemalja i, 20, i Evropska unija i njene institucije sve vuku u istom smjeru. A da nemamo te ideje koje su često zasnovane na postkolonijalnim aspektima odnosa pojedinih zemalja sa zemljama Afrike. I konačno, ne smijemo smetnuti suma da govorimo o ljudskim bićima. Ne govorimo o brojkama, ne govorimo o stvarima Govorimo o ljudima koji imaju snove, iste snove kao i mi, koji žele bolji život za svoju djecu, koji ne žele biti napušteni od bogatog dijela svijeta. I prošli tjedan u Švedskoj sam imao zaista jedno prelijepo iskustvo. Zemlja koja je po glavi stanovnika prihvatila više izbjeglica od bilo koje druge eh, evropske zemlje, više od 160 tisuća i sada imaju utisak da konačno to nekako kontroliraju. Vidite da se raspoloženje u švedskom društvu mijenja i oni sada kažu napravimo nešto od toga. E, kompanije otvaraju e, mjesta za stažiste, škole otvaraju nove razrede, e, zajednice prihvaćaju nove građane nude im dobrodošlicu i nadam se da ćemo sljedećeg tjedna na svjetskom na europskom nogometnom prvenstvu vidjeti Zlatana Ibrahimovića kao jednog od zvijezda sin ljudi koji su prije 20 godina pobjegli s Balkana pred ratom, a koji je sada ponosni šveđanin i Švedska je ponosna na njega. Vidjet ćemo koliko ćemo Zlatana imati za 20 godina u Švedskoj. Hvala. Hvala gospodine Timmermans e, i gospođo Mogherini.